Hello everyone. If you would be so kind to take your seats, then we can start. Dobar dan svima. Lijepo molim da zauzmete svoje mjesta kako bismo krenuli sa sastankom. Poštovane dame i gospodo, dobra večer. Pozdravljam sve prisutne. E, kao prvo, dopustite da zaželim dobrodošlicu kandidatkinji za e, povjerenicu Europske komisije čiji resor u komisiji novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen se odnosi na inovacije i mlade. Također pozdravljam gospođu Fehajen, predsjednicu odbora za kulturu i obrazovanje, a isto tako i članove tog odbora, jer zajednički održavamo ovo saslušanje, dakle zajedničko saslušanje odbora za industriju, istraživanje i energetiku, dakle odbora ITRE i odbora KULT, odbora za kulturu i obrazovanje obrazovanje. E, pozdravljam sve koji su prisutni ovdje u dvorani kao i sve koji prate ovo saslušanje koje se prenosi putem interneta na stranici Europskog parlamenta. E, posjećam da je odbor ITRE između ostalog zadužen za politiku istraživanja i inovacija Europske unije, a svi znamo da e, su istraživanje i inovacije osnova za održiv rast. Zapravo, tu postoji cijeli taj trokut obrazovanja, istraživanja i inovacija situacija koji je presudan ukoliko Europa želi ostvariti cilj e, da provede tranziciju prema e, zdravom planetu i novom digitalnom svijetu, kako je to istaknula novoizabrana predsjednica von der Leyen. E, podsjećam kako će teći ovo saslušanje. Dakle, u skladu sa smjernicama za potvrđivanje komisije, parlament procjenjuje kandidate za povjerenike temeljem općih kompetencija, predanosti europskim ciljevima i e, temeljem osobne neovisnosti. Također procjenjujemo e, njihova stručna znanja, dakle poznavanje predviđenog portfelja i njihove komunikacijske vještine. Podsjetila bih eh, da je prije zaslušanja eh, kandidatkinja dostavila u pisanom obliku odgovore na postavljena eh, pitanja koja je dobila u pisanom obliku, a ti odgovori su također podijeljeni zastupnicima na svim jezicima. Odbor za pravna pitanja nema nikakve primjedbe na održanje ovog zaslušanja. Što se tiče rasprave, ona će teći kako slijedi. Prvo će gospođa Gabriel iznijeti uvodno izlaganje u trajanju od 15 minuta. E, na kraju će imati pet minuta e, za zaključno izlaganje. Nakon ovog uvodnog izlaganja e, zastupnici će postaviti 25 pitanja. Svaki zastupnik imat će pet minuta, dakle za svako pitanje predviđeno je pet minuta, jedan, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor, a, potom se može postaviti eventualno podpitanje e, u trajanju od jedne minute, a odgovor također može trajati jednu minutu. Podsjećam da potpitanje e, treba biti takvo E, da se tiče iste teme. E, smatramo da bi bilo suviše zahtjevno ukoliko bi se odnosilo na neku drugu temu i zato moramo poštivati ova pravila. E, prvi krug sedam pitanja postavit će predstavnici političkih klubova, a u drugom krugu će se postaviti osamnaest pitanja i to temeljem raspodjele pitanja među političkim klubovima, a e, bit će obuhvaćeni i e, nezavisni zastupnici. Na današnjem sastanku imamo simultani prijevod na 23 jezika. Možete govoriti dakle na vlastitom jeziku, ali molimo vas da vodite računa o tome da e, ne govorite prebrzo kako bi se sve moglo prevesti. Zahvaljujemo unaprijed našim prevoditeljima na pomoći u cijelom ovom procesu. Hvala lijepa. Sada dajem riječ predsjednici odbora KULT, gospođi Hvala lijepa gospođo Valean na ovom uvodnom izlaganju i zahvaljujem na tome što ste iznijeli e, na koji se način odvija saslušanje. U ime Odbora za kulturu i obrazovanje pozdravljam e, kandidatkinju za e, članicu Europske komisije, gospođu Gabriel. Kao što znate, naš odbor zadužen je za kulturu, obrazovanje, mlade i sport E, dakle, e, to je resor za koji ćete vi biti zaduženi. E, žao mi je što se u nazivu vašeg portfelja ne spominju sva ova područja. Ono što je važno je da vodimo računa o obrazovanju i kulturi za sve starosne skupine. Ne bi trebao biti naglasak samo na mladima i to treba doći do izražaja i u samom nazivu ove pozicije. Ono što je važno je da vodimo računa o e, izgradnji europskog prostora za obrazovanje, e, na koji način možemo provoditi uspješne programe obrazovanja i kulture, kako se nadovezati na rezultate Europske godine kulturne baštine, kako osigurati bolju potporu e, branši kulture i kreativnim djelatnostima. Zanima nas isto tako kako ćemo osnažiti svoje djelovanje u području sporta i i na koji način ćete uspjeti ispuniti očekivanja ljudi koja su im najvažnija. Zahvaljujem na pisanim odgovorima na pitanja koja ste dobili unaprijed. Uvjerena sam da ćete u sklopu saslušanja dati odgovore na ključna pitanja, pitanja koja su najvažnija za ova dva odbora. Veselimo se e, raspravi i e, podsjećam na to da ćemo strogo paziti na to da se pridržavate predviđenog vremena. Hvala lijepa. E, zahvaljujem kolegici, a sada sa zanimanjem čekamo što će nam reći gospođa Gabriel. Imate 15 minuta, izvolite. Hvala, hvala predsjednice Adina Valeana, Jona Valjan, predsjednice Sabine Verheyen, uvažene dame i gospodo koordinatori i članovi odbora za industriju, za istraživanje energetiku i kulturu i obrazovanje uvaženi zastupnici članovi Europskog parlamenta. Dolazeći vam osjećam se da kako sam putovala 20. lipnja 2017. istim putem. Tada sam imala saslušanje na istom mjestu kada sam imenovan na, na mjesto povjerenice. Tijekom tih eh, godina, dvije godine, tri mjeseca radili smo u duhu suradnje kompromisa imajući na umu razvoj eh, digitalne industrije. Želim vam zahvaliti. Zahvaliti Europskom parlamentu i svima s kojima sam surađivala na desecima digitalnih e, dosija. To su bili dani, ponekad i noći, no koje je vrijedilo proživjeti zajedno i surađivati. Imali smo plodne razmjene i suradnju i željela bih da tome tako nastavi. Želim također zahvaliti bugarskoj vladi i predsjedniku vlade Bojku Borisovu koji je imao povjerenje u mene i isto dakle da budem kandidatkinja uh, u ime Bugarske za članicu Europske komisije. Želim zahvaliti predsjednici komisije Ursuli von der Leyen što je inovaciju i istraživanje spojila se s obrazovanjem, kulturnom, sportom i mladima. I što mi je povjerila ovaj veliki portfelj. Nije slučajno što sam započela s jedinstvenim digitalnim tržištem i Drago mi je što mnoge inicijative iz mog novog portfelja mogu preuzeti novu dimenziju i što će narednih, e, što ćemo imati uskoro nove ideje, alate, instrumente za naš istraživački rad, inovativnost, sveučilišta, predavače, atlete, mlade umjetnike. Dakle, ja ću se uzdati u vas kako bismo pokušali ostvariti isti cilj kako bismo radili i stvarali europski prostor znanosti, obrazovanja, znanosti, sporta koji će ispuniti očekivanja mladih naših sugrađana. Ja ću ostati na svom pristupu. Ljudi su u središtu politika. Ne smijemo praviti razliku između velikih i malih. Nitko ne smije biti zanemaren. Željela bih raditi na ovome svemu. razmišljajući na taj način. Ovo je ogromna čast za mene i s velikom skromnošću se predstavljam kao kandidatkinja na mjesto u Europskoj komisiji zadužena za istraživanje, razvoj, inovaciju, kulturu, mlade i sport. Ovdje se radi za mene o započenju novog partnerstva za koje se nadam da će biti dovoljno jednako jako kao i do sada. I želim se upisati u nastavak onoga što je rečeno na prethodnom saslušanju. Dakle, raditi na inkluzivnoj Europi, nikoga od naših sugrađana ne napustiti. A ovdje prvenstveno mislim na milijune mladih europljana kojima prijeti siromaštvo i isključenost. Portfelj koji mi želi ponditi, povjeriti e, kandidatkinja za predsjednicu komisije je od velikog značaja. Radi se o promjeđbi inovacija, obrazovanja i sporta za sve i naravno o europskoj mladeži koja je naše najveće blago. Tu su i ključni programi poput obzor Europa, Erasmus, Creative Europe, Europe, eh, Discovery EU, Europski korpus solidarnosti. Oni svi zajedno predstavljaju koherentnu cjelinu i treba će razvijati i optimizirati nužnu suradnju i sinergiju kako bi oni bili optimalno razvijeni. To neće biti jednostavno. Zajednički nazivnik ovih eh, područja jeste svakodnevnica naših sugrađana. Dakle, to se tiče Europe darovitosti i Europe srca. Dakle, po prvi put politika trokuta znanja je ujedinjena u istom portfelju obrazovanje, istraživanje i inovacije. To su preduvjeti za gospodarski rast i održivost. To je isto tako i nužno ukoliko želimo uspjeti ekološku, socijalnu i gospodarsku tranziciju koju moramo uspjeti kako bismo se suočili s izazovima koje predstavljaju klimatske promjene, tehnološki i demografski, tehnološki demografski razvoj. Te politike moći će dakle izravno iskoristiti odličnu podršku e, naših e, istraživačkih centara. to su naši istraživači, studenti, predavači, poduzetnici, inovatori. Ta Europa talenata je u simbiozi sa Europom srca, Europom koja pokreće našu mladež, naše umjetnike, stvaratelje u svoj njihovoj raznolikosti. da naši sportaši i naša kulturna baština. Sada dopustite da u par riječi predstavim najveće izazove s kojima sam suočena. Najprije treba očuvati mjesto lidera u znanosti koje ima Europa. Mi mi predstavljamo samo 7% svjetskog stanovništva, ali 20% istraživačkog rada i na razvoju u europskom svijetu i e, imamo ogroman broj e, visokokvalitetnih objavljiva e, stručne, stručne literature, Bolji smo od Amerike i Kine koji nas sustižu. Dakle, ključnog značaja da zadržimo svoje čelno mjesto jer istraživačkog rada dobivamo na osnovnu sirovinu koja je potrebna za znanje. Imamo izvrstan primjer sa Europskim vijećem istraživačkog rada. A to je sve popraćeno s paradoksom. Kako bi Europa ostala na raskrižju znanja, trebamo čuvati program, okvirni program za razvoj koji je e, mora ostati jednako otvoren i privlačan kao što je do sada bio. Zatim moramo otvarati i razvijati inovativna poduzeća imamo puno mladih e, e, inovativnih poduzeća, ali im je teško razvijati se. Dakle, poduzeće koje, koje mora se udaljavati od svog središta kako bi se razvijalo, e, odnosi sa sobom, svo svoje bogatstvo i utjecaj, pozitivni utjecaj na gospodarstvo. Dakle, treba, trebamo imati raditi na tome i otvoriti središte za razvoj inovativnih poduzeća je jasna pomoć za to. Trebamo se postarati da pomognemo inovatorima, start-up poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima. Treći izazov jeste da eh, blue widening pretvorimo u podjelu. Dakle, fraktura između istraživanja i je, sa istraživačkim svijetom je velika. Imamo eh, male, slabe lokalne plaće i eh, odljev mozgova. Dakle, ali ipak situacija je pozitivna, fraktura je sve manja. Tijekom dana istraživanja i inovacije nadahnuli su me brojni istraživači koji sudjeluju u partnerskim projektima. Saslušala sam ih, slušala kako opisuju kako ti projekti mogu razbiti začarani krug i uspiju ih izvlačiti iz problema. Dakle, to je ta dinamika u kojoj svi u dobiti koju želim poticati. Četvrti izazov je više uključiti građane i regije. Ne možemo imati jako Europsku uniju ukoliko naši građani ne shvaćaju i ne, ne dijele s, naš, s nama naše zajedničke ciljeve. Naravno, to je veliki izazov za cjelokupnu komisiju, no ne mogu ispuniti svoju zadaću i osim ako ne budem udvostručila svoje napore. Zato vas molim da mi se i vi priključite u inicijativama koje ću opisati. Peti izazov slijedi istu logiku i upisuje se u inicijative predsjednice komisije. Dakle, to što su oblasti ovog oblasti za koje sam zadužena su jako bliski sa e, našim sugrađanima, ali i sa međunarodnim partnerima i treba raditi na tome. Mislim ovdje na Zapadni Balkan, mislim na partnere u Africi i isto na jug sredozemlja, istočno partnerstvo i tako ćemo imati, nadam se, priliku tijekom saslušanja raspravljati i o drugim partnerstvima. Šesti izazov tiče se kulture s obzirom da je, kao što je to 2018. godina e, europske baštine to opisala, upravo je raznolikost, raznovrsnost ta koja nas opisuje najbolje. Dakle, naša kultura je ono što nas definira. Dakle, očuvajući, e, očuvanjem naše baštine podrškom naših e, umjetnika i e, tehnološke inovativnosti u umjetnosti moći ćemo nastaviti razvijati jedinstveniju, mirniju i jaču, e, jače europsko društvo u sve nemirnijem svijetu. A sedmi izazov je vaš, dakle da očuvamo naš proračun u cijelom e, budućem višegodišnjem financijskom razvoju. Znajte da sam da ću vam biti veliki, veliki saveznik e, i neumoran saveznik. I za kraj e, zadnji izazova to je mjesto žena. Znate koliko je to tema do koje mi je jako stalo i htjela bih samo reći da sam i dalje predan na radu na tom pitanju u cijelom budućem mandatu. Dame i gospodo, da, ovdje sam se obvezala stavljati građane u srce e, političkog djelovanja, voditi um, par excellence inkluzivne politike. No prije što se e, što više budem govorila o drugim aspektima, želim preuzeti još jednu obavezu pred vama. Dakle, vremena su se promijenila i neke uh, unaprijed dane scheme treba revidirati. Adute treba sačuvati, ali poteškoće nas pozivaju da nađemo nova rješenja. Tako bi bilo dobro da izađemo iz utabanih puteva i tražiti nova rješenja i uspostaviti nove veze između institucionalnih e, silosa i e, surađivati svim dionicima. Dakle, tu su naravno kolege iz komisije i vi, ali trebamo surađivati sa svim drugim dionicima. Drugim riječima, Ovdje se obvezujem e, donijeti inovativnost i mladost, dovesti inovativnost i mladost u naš rad i biti sve spremna saslušati, a u dobro biti svi u nas. Hvala. Thank you very much, Madam uh, Hvala lijepa, gospođo Gabriel. A sada ću zamoliti predstavnike klubova da postave pitanja. Podsjećam, imate jednu minutu za pitanje, potom će gospođa Gabriel imati dvije minute za odgovor, a ukoliko želite postaviti potpitanje na istu temu, imate dodatnu minutu, a nakon toga je predviđena minuta za odgovor. E, prva je na redu gospođa Šojdrova koja je koordinatorica u odboru za kulturu. Izvolite. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju i na sveobuhvatnim i vrlo konkretnim e, odgovorima e, koja ste nam dostavili u pisanom e, obliku. Slažem se s onim što ste rekli. Kultura je europski DNK. E, istraživanje i inovacije međusobno su povezani i upravo zato e, članovi odbora za kulturu, a isto tako i građani smatraju da nije dobro da u nazivu vaše pozicije nisu navedena ova područja e, istraživanje E, kultura i tako dalje. E, u nazivu vašeg portfelja riječ je o inovacijama i mladima. To je vrlo važno, međutim to ne odražava u potpunosti vaš resor e, obrazovanje, istraživanje, kultura, mladi i sport. Kako ćete osigurati da sva ova područja dobiju dužnu pažnju? Možete li predstaviti e, glavne prioritete koje imate u ovom vrlo velikom portfelju? Zahvaljujem. Izvolite, gospođo Gabriel. Najpša hvala, gospođo Šojdrova, na našem pitanju. Dakle, sve prioritete ću predstaviti tijekom slušanja, Sada kada analiziramo sadržaj portfelja, na primjer istraživanje, inovaciju, kulturu, sport, mlade, obrazovanje. Dakle, kad ih sve objedinimo, to možemo, to percipiram samo kao ogroman izazov i ogromnu priliku koja se pruža. Što se tiče izazova, pa izazov bi bio da se prekine, dakle, sa tim radom zatvornom u silose, da se, na primjer, kad imamo ograničene sposobnosti u određenim eh, resorima, ovdje konkretno mislim na kulturu, obrazovanje i mlade i e, sport. Dakle, kad uključimo e, europsku suradnju, onda će to ići bolje. Što se tiče e, obzora Europa, istraživački rad nam moguće da se suočimo sa svjetskim izazovima, ali kako to napraviti ako to ne, radimo zajedno s mladima, ako ne raspolažemo sa sposobnostima i kompetencijama da obučamo te mlade. Dakle, kad to sve imamo, uzmemo u obzir, onda bi bilo dobro da, da, da se vidi kako se može spojiti kulturu, obrazovanje mlade, sport, istraživanje i inovacije. I kad se to uvidi, onda vidimo da imamo puno mogućnosti. Ovdje govorim u okviru programa Obzora Europa. Dakle, sinergije se mogu organizirati sa Creative Europe programom e, za e, između istraživačkog rada, europskog prostora za istraživanje, njega treba oživjeti i inovativno sa trećim stupom Europsko vijeće za inovacije. Treba inzistirati isto tako i na novim na, tome da se napravi europski prostor obrazovanja. već sada trebamo uključiti istraživanje u novi koncept e, europskih e, sveučilišta. Dakle, to su još neki od prioriteta u okviru obzora Europa. Htjela bih doista da sva tri stupa odgovaraju različitim logikama. To vidimo. Dakle, u okviru obrazovanja i kulture treba poticati ideje koje će uključiti mlade. Hvala. Imate li dodatno pitanje? Najpša hvala na odgovoru. Htjela bih dodati još jedno pitanje. Ono se tiče proračuna. Dakle, naravno, znate da je Europski parlament predložio tri puta povećanje proračuna za Erasmus+, plus, dakle za Erasmus u novom razdoblju. Dakle, recite, kako mislite učiniti taj program učinkovitim, koje nove inicijative želite, želite podržati? Jer doista tu se radi o ključnom programu za studente, za đake u strukovnim školama, ali isto tako i za predavače. Dakle, kako raditi na tome? Hvala. Hvala, gospođa Gabriel, izvolite. Ja ću svim silama podržati utrostručenje tog proračuna što je inicirao europski, što je tražio parlament i podržala predsjednica, a sada politički gledano. Mislim da nakon susreta s ministrima obrazovanja nužno je razgovarati i s ministrima financija. To je jedna od stvari koju ću napraviti. Dakle, to nije jako običajno, ali to, ću, to ću raditi i za e, obzor Europa i za Erasmus. Dakle, nužno je uvjeriti one koji će donositi odluku u konačnom trenutku da oni budu za taj program. Što se tiče programa Erasmus, to je simbol, ponosni smo na njega a sad treba ga učiniti inkluzivnim. I ja ću podržavati sve mjere koje za cilj imaju da e, bude veća inkluzivnost i za obrazovanje i strukovno, e, strukovne studije i za predavače. Što se njih tiče, inzistirat ću prvenstveno, odnosno najviše na e, obučavanju profesora jezika, jer sada E, to nam je potrebno više nego išta i svaki drugi ide učiti jezik. Zatim inicirat ćemo i zeleni Erasmus. Mislim da su nam e, mladi poslali jaku poruku, dakle okoliš, promjene navika, zašto okoliš promjene navika, to zahtjeva konkretne, konkretne inicijative, a ovo je jako konkretna stvar. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Nika. E, on je koordinator iz Socijalista i Demokrata u ime odbora ITRE. Izvolite. Hvala lijepa. E, dobro večer svima. Pozdravljam e, gospođu Gabriel E, zanimaju me neki konkretni odgovori. Ukoliko dođe do sukoba e, između parlamenta i vijeća što se tiče proračunskih sredstava primjerice za program Obzor, e, na čijoj ćete strani biti, na strani parlamenta koji želi veći iznos ili na strani vijeća. Na koji ćete način dati doprinos rješavanju proračunskih problema i što će se dogoditi E, što se tiče strateškog partnerstva. Kako predviđate da će se to odvijati? Imao bih i pitanje koje se odnosi na pilot projekte za 2020. i razdoblje nakon 2020. Na koji ćete načine raditi na tome? A što se tiče istraživanja, tu postoje problemi s obzirom na to da u Europskoj uniji ne dolazi do prijenosa rezultata znanstveno-istraživačkog rada u e, komercijalne proizvode koji se mogu plasirati na tržište e, kako e, kanite ostvariti rezultate na tom području? Što se proračuna tiče, ja sam na strani Europskog parlamenta jasno i glasno podržat ću povećanje proračuna za program Obzor Europe, jer će trebati stvari dobro razumjeti. Dakle, proračun za Obzor Europu nije trošak, već ulaganje. Ukoliko želimo stvarno oblikovati našu budućnost, onda nam je potreban taj proračun. Taj proračun odgovara svjetskim izazovima, to je digitalna tranzicija, klimatska, klimatske tranzicije, služi također i porastu naše produktivnosti i konkurentnosti. 60% gospodarskog rasta u Europi e, dugujemo razvoju e, digitalnog 30% novih radnih mjesta stvoreno je zahvaljujući e, jako intenzivnim aktivnostima, jako intenzivnim e, po količini potrebnog znanja. Sada treba potrebno da ujedinimo svoje glas. Ja se pozivam na glas parlamenta, ali isto tako si dopuštam e, pozvati i zajednicu istraživača, inovatora E, i pozivam ih da nam se pridruže kako bismo učinili naše izglede najvećim mogućim. Dakle, moramo biti e, udruženi, ali i realni. Neće biti jednostavno, ali moramo nastaviti raditi na tom putu. Što se tiče strateških planiranja misija i partnerstava, moja briga je da parlament bude u potpunosti uključen u ovaj rad. Svjesna sam onoga što se dogodilo u trenutku pregovora, no što se mene tiče od iznimnog je značaja to da danas Evo, ako smo se mi i vi dogovorili da, na primjer, novo načelo za partnerstva i novi pristup bude takav da se inzistira na uticaju na dodanoj vrijednosti, na otvorenosti, na transparentnosti, e sada imamo mogućnost to pokazati. Dakle, ja želim raditi u izuzetno bliskoj suradnji s parlamentom a više neću čekati da misije počnu 2021. kako bih e, obavještavala parlament o tome što se događa. Iz tog razloga sam predložila da e, ministar e, vijeća misija, mission boards, odrede jednu osobu koja će biti u svakom trenutku spremna odgovarati parlamentu, odnosno kontaktna osoba za eh, parlament da ga informira o odlukama i o razvoju stvari. Što se tiče pilot projekata, pa mogla bi vam reći 2020. ali želim biti skromna jer eh, najprije bih se dogovorila sa svojim timom i ne bih ih željela staviti u nelagodan položaj. Hvala lijepa. Pod pitanje gospodine Nika. Moja Hvala lijepa. Hvala vam na odgovoru koji se tiče suradnje s parlamentom. Ne bismo željeli da nas bilo što iznenadi. Zanima nas koliko ćete često imati dijalog s parlamentom i to u svrhu donošenja najboljih mogućih odluka. Posljednje pitanje je sljedeće. Na koji način ćete riješiti ovu situaciju u kojoj imamo izvrsna istraživanja na području Europe, a opet znanstvenici ne postižu koliko bi mogli u smislu utjecaja na društvo ili gospodarstvo? Gospodin Gabriel, što se tiče dijaloga s Europskim parlamentom, mislim da sam bila vrlo jasna. Dakle, to će biti e, vrlo intenzivan dijalog koji će se početi što prije moguće. Što se tiče e, uspostave rezultata, pa trebamo vidjeti što je već predviđeno u obzoru Europa, ali vidjeti ono što postoji u obzoru 2020. Tu mislim na Europsko vijeće i inovacije. Ukoliko želimo preći tu etapu, dakle kada istraživanje postane e, prijelomna tehnologija i pretvara se u proizvodu tehnologiju, dakle ide se e, na fazu proizvodnje, dakle to treba podržati. To se radi sa Europskim vijećem za inovaciju, ali će trebati nastaviti u tom smjeru. A kada kažete kada da su istraživači inovativni i da se e, treba se oslanjati na njihov rad, ali imamo, ima tu još puno truda. E, evo, razmišljamo o tome kako Europsko vijeće za istraživanje može sudjelovati u misijama iz drugog stupa obzor Europa. Danas se slažemo, misije takve kako su definirane su javno dobro i trebamo uvjeriti građane da se tu radi o nečemu što je korisno i nužno za njih i ja ću nastojati da ta sinergija bude uspostavljena. Ako želimo ići još dalje, e, ja bih inzistirala na tome da se napravi jedna medijska kampanja, informativna kampanja i da se e, postaramo da znanost ide u susret građanima i zato ćemo pokrenuti inicijativu Science Meet Region, Science Meet School, kako bi istraživači mogli pokazati mladima e, rezultat i plod svog rada i kako bi ih e, poticali da idu njihovim putem. E, Hvala lijepa. Gospodin Nika je postavio kratko pitanje, tako da smo dobili na vremenu. A sada dajem riječ gospođi Lorenz Farenk. Izvolite. Hvala. Jačanje našeg europskog prostora ima potrebu za e, inovacijom, ali i za emocijom. Dakle, kultura, naši spomenici, povijest sudjeluju u tome svemu. Posjećam sada na e, požar Notre Dame u Parizu koji je to kristalno jasno pokazao. I zato e, mislim na tu europsku baštinu koja utječe na brojne ljude i ljude koji e, u tome rade. Dakle, uzmanju u obzir europske baštine u europskoj politici mora biti više struka. Mora se nadahnjivati iz prošlosti i projicirati se u budućnost. Dakle, trebamo raditi na digitalizaciji, na razmjeni kompetencija i umjeća i znanja e, svih struka. Dakle, kada treba povezati prošlost, znanje iz prošlosti s novim tehnologijama. Kako mislite povezati sve te izazove i mogućnosti kako bi se ponovno pojačala ta baština i prenošenje tih eh, znanja? Hvala. Gospodin Gabriel. Hvala vam na pitanju, gospođo Upotno se slažem s vašim mišljenjem. Dakle, kulturna baština je nešto što je jedinstveno i kad vidimo uspjeh Europske e, godine, godine Europske baštine, e, organizirani su deseci tisuća e, događanja. Danas si postavljam pitanje kako kapitalizirati, kako zajamčiti razvoj onoga što smo imali. I upravo zato u trenutku dakle, Europske godine, e, godine Europske baštine uspostavljeno je, no je nevjerojatno umreženje od lokalnog do europskog nivoa. I zato smo odručili napraviti forum o europskoj baštini koji će se po prvi put e, e, sastati 15. listopada i pozivam i parlament da dođe sudjelu u tim razgovorima da se vidi koje će biti prve e, ideje vodilje koje će slijediti. zatim, e, jako ću paziti na digitalizaciju europske baštine. Dakle, jako je važno, dakle, u trenutku, evo, Digital Day 3, ja sam pokrenula inicijativu e, digitalizacije naše kulturne baštine. Danas manje od 10% toga je digitalizirano i moramo puno toga raditi, učiniti još da se to razvija na razini država članica. Što se tiče digitalizacije, naravno imali smo puno dobrih inicijativa i moramo učiniti prostor, naš prostor privlačni za mlade i za one koji nemaju dostupnost, kojima kultura nije dostupna u potpunosti i razmišljat ću o tome jer kada malo vidimo kakva je situacija, jedna trećina stanovništva, našeg stanovništva kaže da ne sudjeluju ni u kakvim kulturnim aktivnostima. Mene to zaprepašuje. Dakle, inzistirat ću na e, prvom stupu baš, kulturnoj baštini i jačanju inkluzivnosti. To ide preko digitalnog, ali i preko novih partnerstava. I razmišljala sam e, o e, partnerstvu sa prijestolnicom Europske baštine i inovacije. Dakle, mnogi su, i većina su dali Dakle, nastojao se razvijeti kulturu. Dobro, prekoračila sam vrijeme, staću. Hvala vam, gospođa Gabriel. Znam da ima puno toga za reći. A sada popratno pitanje. Hvala vam na odgovoru. Želim se osvrnuti na ovaj digitalni aspekt koji ste spomenuli i brine me raspored portfelja, dakle odvojene su kultura i digitalno, jer kao što ste rekli, digitalno predstavlja velike mogućnosti i izazove u sektoru kulture, naravno. Ali mislim i na prilike koje to pruža za e, stvaranje medijske sfere u Europskoj uniji, a to nije u e, vašem mandatnom pismu. Dakle, kakva će biti vaša uloga e, u suradnji sa Silvi Gular kako biste ste se postarali da kultura kraj stvorenih mreža i razvoja e, kako bi se postarala da kultura ne bude europska politika poput bilo koje druge. Gospodje Gabriel? Pa u programu Creative Europe je već tako. Dakle, ja sam bila zadužena za E, jedan aspekt, a kolega Navračić za drugi. Dakle, to nije spriječilo suradnju. E, I zato temeljem tog iskustva ja namjeravam e, surađivati što više, bolje moguće sa kandidatkinjom za mjesto povjerenice, gospođom Gular. A onda treba razmišljati o sinergijama unutar mog portfelja, a ima ih dosta za napraviti. Kada govorimo, na primjer, o medijima, kulturi, ne smijemo zanemariti činjenicu da u budućem programu Obzor Europa unutar drugog stupa i globalni E, izazovi industrija, imat ćemo novi tematski pol, kultura, kreativnost e, i inkluzivno društvo. Dakle, po mom mišljenju treba vidjeti tu što se može napraviti. isto vrijedi kada se bavimo laboratorijima kreativne inovacije, onakvima kak su predviđeni u Creative Europe, treba tu vidjeti kako povezivati stvari. To se tiče medijske medijske, medijskog aspekta. To ide kroz projekte koje financiramo već sada, zahvaljujući digitalnom razvoju. Postoje i stvoreni su novi vidovi komunikacije. Naravno, sve to nije samo pozitivno, tu su i prijetnje. Dakle, e, tvorci, autori koje sam podržala u okviru e, e, autorskih prava znaju što, na što mislim. Dakle, treba još dosta toga raditi. Hvala, hvala gospođo Gabriel. Mislim da niste odgovorili na sva pitanja, a ako želite možete na to odgovoriti na kraju. A sada, madam, eh, gospođa Jen Bu, koja dolazi iz odbora kulta. Hvala, gospođo Gabriel. Dobro večer i hvala vam. Europa nema samo jednu povijest, jedan zemljopis, jednu kulturu, jedan način života. I u svom pismenom odgovoru kažete da je ambicija Europske unije da se poštuju sve raznolikosti i sve kulture. Europa je bogata raznolikošću, no svi mi znamo da određene kulture bivaju zanemarene eh, i podzastupljene, e, bilo da se radi o bivšim e, ljudima i proisteklim iz bivših kolonija ili migracije. Mislim isto tako na e, prekomorske zemlje, teška zanemarana predgrađa i slični. Dakle, imam dvoja, dvostruko pitanje. Kako ćete se postarati da sva ta kultura i raznolikost budu uključeni u programe, europske kulturne programe? A drugo pitanje, da li ćete napraviti program koji će omogućiti zanemarenim teritorijima da imaju privilegirani pristup programima komisije koji se tiču obrazovanja, kulture i sporta? Hvala. Gabriel. Gabriel, najpše hvala na pitanjima. Kulturna raznolikost e, je naš orijentir. Dakle, kada govorimo o, kroz taj aspekt razmišljamo o svim mogućim e, suradnjama. I u, unutar okvira Erasmus postoje projekti koji kojima za cilj integracija za, za, zaboravljenih kultura, manjinskih jezika, regionalnih jezika i tu kultura može biti od velike pomoći. Mislimo i, i mali jezici. Mislim na jednu aplikaciju dakle, koja omogućuje da e, se ima od 600 do 1000 riječi e, malih e, jezika. To je jedan prvi korak. Dakle, evo, tu vidimo kako preko novih tehnologija možemo doći do većeg broja osoba. Naravno, to ide i preko inkluzivnog programa Erasmus+. Kao što znate, u budućem programu odlučili smo otvoriti program malim organizacijama koje mogu graditi partnerstva na nižoj razini i omogućiti im tako da po prvi put budu izabrani u okviru nekog projekta. Isto vrijedi i za sport. To je nešto što možemo jačati. Sport e, se ispostavio jako učinkovitim integracijom migranata. Imamo projekte koji su u tijeku. A što se tiče preventivnog djelovanja, dakle, tu se može spriječiti sve sve te mlade koji su u opasnosti od upadanja u radikalizaciju ili od e, isključenja iz e, škole. Dakle, tu ću biti e, jako pažljiva kako se u novom programu Erasmus može promovirati takve programe. Ja ne, ne govorim ovdje o privilegiranom pristupu za neke, već o jednakom pristupu koji trebamo ponuditi svima. I tu još puno treba raditi, uputili smo jasne poruke, a sada će ih trebati ispuniti sadržajno. Hvala. Pod pitanje. Hvala. Dakle, jasno mi je da se zalažete za europsku, europski multikulturalizam. Kako to mislite povezati sa portfeljom gospodina Šinasa, čiji eh, kod koga se vidi da se može, da se, da se uzme u obzir samo jedan način europskog života i koji treba još dodatno zaštititi. Dakle, e, kakva je raznolikost kultura moguća? Gospođo Gabriel, izvolite. Pa ja se pazim svih izama. Dakle, ja se zalažem za kulturnu raznolikost sa kandidatom za mjesto potpredsjednika gospodinom Šinasom koji je zadužen za zaštitu europskog načina života. Ovdje imamo akcije koje nam mogu omogućiti ne da zaštitimo u negativnom smislu riječi, već da uputimo poruke koje će pružiti mogućnost određenoj zajednici da se dodatno približi e, ostalima i da, da stekne dojam da pripadnosti, a to je ono što mladi očekuju e, u polju obrazovanja i kulture. E, tu imamo brojne projekte koje smo predvidjeli. Ovdje mislim na e, Europski korpus solidarnosti. Dakle, doista je divno vidjeti sve te mlade koji zajedno idu na misiju, koji pomažu mladim Romima, migrantima, drugima i otkrivaju novu kulturu divno vidjeti te mlade koji se vraćaju nakon Erasmusa. Više od 17% njih e, kaže kako su otkrili vrijednost e, kulture određenog područja. Dakle, mislim da je na nama da ostanemo pozitivni, a onda da, ima, da napravimo još više e, akcija koje će, kojima ćemo se boriti protiv predrasuda. A sada Paolo Borkja iz ITRA. Hvala lijepa. Europska industrija ostvaruje velik promet od više od milijuna eura godišnje i velikim brojem radnih mjesta. Uz to ima velik udio na globalnom tržištu za civilne helikoptere koji se širom svijeta prodaju. Ako želimo zaštititi radna mjesta u Europi, moramo štititi svoju konkurentnost i podići program Erasmus na globalnu razinu trebamo se nositi i sa tehnološkim izazovima i smanjenjem emisija kako bismo očuvali svoju tehnološku razinu morat ćemo dodijeliti više resursa istraživanjima u čistom ekozrakoplovstvu. Slažete li se s ovime što sam rekao? Iako da, jeste li spremni na to da dodijelite tom sektoru dovoljno e, sredstava kako bismo preuzeli međunarodnu vodeću ulogu? Hvala. Zrakoplovstvo je jedan od tih sektora u kojem, zahvaljujući istraživanju, inovacijama, možemo ostvariti napredak, e, napredovati kako bi učinili taj sektor zelenim. A ovdje se pozivam na, na povijesni program e, Clean Sky. Podsjećam, to je program koji je omogućio da doista napredujemo. To je program koji je sada već u drugoj etapi i zahvaljujući inovacijama, zahvaljujući letjelicama možemo smanjiti za 20 ili 30% emisija Dakle, trenutno e, inovacija je ovaj program Clean Sky 2, e, dijelom su institucionalnih e, programa, dakle to, je, to su članci od 185 do 187 i tu imamo jedan pak i cilj je da do kraja godine e, objavljimo rezultate. Još jednom želim vas umiriti, dakle nikakva odluka neće biti donesena, a da parlament e, ne bude o tome obavješten. Ono što je za mene važno jeste da se da partnerstva koja želimo, za koja, koja želimo izabrati da budu partnerstva koja će imati utjecaj, koja su važna za sve nas i koja će nam omogućiti da se nosimo sa svjetskim izazovima. Neću prejudicirati konačni ishod, ali da mogu potvrditi da je zrakoplovstvo jedan od tih partnerstava i e, trebalo bi biti obnovljeno iduće godine. Hvala lijepa. Pod pitanje, gospodine Borka. Hvala. Na koji ćete način uključiti mala i srednja poduzeća u svijet europske visoke tehnologije? Gospodin Gabriel, izvolite. Posebnu pozornost e, predajem malim i srednjim poduzećima. Iz tog razloga odmah se referiram na inovativnost u okviru novog programa Obzor Europa. U okviru postojećeg programa Obzor 2020 imamo sustav financiranja koji je posebno nam, jedan njegov dio koji je posebno namijenjen malim i srednjim poduzećima. Imamo i druge instrumente e, s kojima ih pomažemo. Pomoćemo im da se uključe u konzorcije i kako bi davali projekte za e, sljedeći program. U program Obzor e, Europa mala i srednja poduzeća bit će privilegirani u okviru europske inovativnosti i sa stvaranjem Europskog vijeća za inovaciju. To je cilj upravo imati jedno referentno mjesto za mala i srednja poduzeća kako bismo im omogućili da predlažu ideje i proizvode i disruptivne ideje kako bismo ih pratili i kako bi im omogućili lakši pristup tržištu. Isto tako oni mogu sudjelovati u drugim aktivnostima, ovdje mislim na Europski institut za tehnologiju i različite kikove. Dakle, moramo eh, omogućiti sinergiju između jednih i drugih. Hvala lijepa. Gospodin Tošenovski, koordinator iz ITRA. Hvala. Nastavit ću na svom materinskom jeziku. Gospodžo Gabriel, za početak vam želim čestitati na kandidaturi. Mislim da ste izvrsno radili kao povjerenica u prošlom savezu. Što se tiče obzora, moji kolege i kolegice i ja naglasak stavljamo na transformiranje regija i pogotovo onih regija u kojima se još uvijek troši i koristi ugljen. Na koji način ćete podržati to e, prijelaz na čistu tehnologiju? Hoćete li podržavati takve projekte dok budete radili na svojim strateškim planovima i programima djelovanja? Hoću podržat ću i objasnit ću zašto. U regijima koje su u tranziciji i one su suočene s velikim izazovom. Zajednički nam je, dakle, treba smanjiti emisije ugljičnog dioksida. I već sada i u okviru programa Obzor 2020 ulažemo u tehnologije hvatanja, skladištenja i korištenja ugljičnog dioksida kako bismo spriječili daljne emisije. Istraživački rad je ohrabrujući, no tehnološki napredak treba još potaknuti. Stoga bez istraživanja i inovacija ne znam kako ćemo moći pomoći tim regijima. A ovdje treba paziti na jednu stvar. Imamo jednu jasnu političku ambiciju. Dakle, s istraživanjem i inovacijama raspolažemo s instrumentima kako bismo to napravili. Ali politička ambicija ne može ići na uštrb socijalne pravde. I ovdje mislim na sve one koji žive u tim područjima, i otud dodatni izazov koji pokriva i drugi dio portfelja. Dakle, kako se postarati da ljudi koji se nala, koji ostanu bez svog posla, kako, kako da raspolažu potrebnim vještinama, kako zajamčiti njihovu konkurentnost. Dakle, ja ću podržati tu inicijativu i mislim da ćemo imati i dalje mogućnost o tome raspravljati. To je bio kraj Evo, ako imam još vremena, onda evo, dopustite da završim još par riječi. Dakle, ovdje ćemo podržati, naime, vi spominjete na fond za pravednu tranziciju, no želim podsjetiti da smo već počeli s tim radom, ne samo u okviru istraživačkog rada, u okviru obzora 2020, već i stvaranjem platforme koju je stvorio potpredsjednik Ševčović, koja objedinjuje regije koje su u tranziciji i koje zajedno razmišljaju o e, zajedničkom rješenju. Dakle, to je bila moja poruka. Trebamo pomoći te regije, trebamo ponuditi vještine, obrazovanje će biti ključnog značaja i trebamo se pobrinuti da te e, regije mogu raspolagati resursima kako ne bi iz potpunosti izgubili svoju konkurentnost. Hvala lijepo, gospodine Tošenovski. Imate li potpitanje? Da, imam također se tiče obzora, ali iz drugog kuta gledišta. Na koji način ćete i do koje mjere podržavati Galileo, Kopernikus i ostale programe svemirskog istraživanja koji su izvrsan resurs i prekrasna prilika za mlade znanstvenike, novonastala poduzeća i kreativnu industriju. To predstavlja predivnu mogućnost u budućnosti, to je nešto na što možemo biti ponosni. Izvolite. prostor svemira je od velikog značaja. 10% BDP-a Europske unije povezan je, uz svemirske usluge i spomenuli ste ga Leo i Kopernik, to su prave uspješnice Europske unije. Oni pokazuju da smo u stanju uz e, ulaganja koja su napravljena u okviru šestog i sedmog e, okvirnog programa obzora ostvariti pravi uspjeh. I toga ja to mogu samo podržati. Tim prije što je njihov potencijal ogroman, osobito uz pomoć novih tehnologija, no isto tako i zato što svemirske usluge omogućuju da se stvore nova tržišta i nove primjene. Ovdje mislim na preciznu poljoprivredu, na primjer, E, svemirske usluge nam mogu i tekako pomoći i isto vrijedi za upravljanje e, prirodnim katastrofama i u tom području može, e, nam to može biti od velike pomoći. Kao što znate, to je u portfelju gospođe Gular, a što se mene tiče, ja ću se postarati da istraživanje i inovacija budu i tekako dobro uzeti u obzir kada se o tome detaljno bude, budemo bavili. Hvala lijepa koordinatorica iz GUE u itre Marisa Matijas. Izvolite, jedna minuta. Hvala lijepa. Imam tri vrlo kratka pitanja. Prvi se tiče obzora Europa. Već ste spominjali to da Europski parlament nije oduvijek uključen u određene programe. Sada se radi na inovacijama i ITK-u, ali prijedlog komisije parlamentu ne jamči uključenost. Pa sada jedno konkretno pitanje za vas. Jeste li spremni na predlaganje novog prijedloga i napuštanje starog kako bi parlament kao suzakonodavac uistinu mogao odigrati svoju ulogu. Drugo pitanje tiče se istraživanja i znanosti. Na koji ćete način osigurati da se presudnu ulogu povjerenika još uvijek igra. Merci hvala na pitanjima, gospođo Matijas. Da, mogu potvrditi. Ja bih htjela da parlament eh, bude u apsolutni partner e, glede ključnih e, stvari i strateškog e, programa, ali i misija i partnerstva i međunarodne suradnje. Imaju to na umu, dakle, za mene je jako ključno informirati vas. Podsjećam, kada budemo razgovarali o strateškom planu, dogovorili smo se da ćemo zajedno identificirati projekte koji će predstavljati veliku dodanu vrijednost Europske unije, projekte koji će e, biti odgovor na velike izazove kao što je klima, klimatske promjene i digitalni sektor. I budite uvjereni da ću biti u potpunosti na vašem e, raspolaganju. I čim počnu konzultacije, ću se da moji suradnici odgovore na naša pitanja. Što se tiče Europskog instituta za inovaciju i tehnologiju, znate zašto smo ponuli Andrikast zbog e, vidljivosti e, i transparentnosti. Taj institut e, je program Europa 2020 i bit će u Europi obzor u Europi, dakle treba ga pripremiti. Već je promijenjen e, dovoljno 2013. sada, e, dosta je promijenjen 2013. sada moramo imati nove e, izmjene kako bismo napravili dobru tranziciju za novi program. Ja ne mogu prejudicirati kako će biti promjene. Kao što znate, u program, programskoj politici novog kolegija treba se dogovoriti o tome kako će, koje će se politike obnoviti, koje, će, koje neće, a onda trebamo to napraviti uz dužno poštovanje Europskog parlamenta kao su zakonodavca. Za mene je jako važno da budem na vašem raspolaganju, da vam zajamčim da ću blisko surađivati s vama kako bismo došli do dobrog pravilnika koji će omogućiti svjetskoj organizaciji rada da u potpunosti ispuni svoje e, zadaće koje će e, uključiti trokut e, obrazovanja, znanja, dakle inovativnost, obrazovanja i rada. Ja želim e, uključiti e, sve i u prvi i u treći stup, dakle da se izađe iz silosa i da se svaki put uzme u obzir u okviru trećeg stupa inovacije ili kad budemo imali misiju u okviru drugog stupa. Hvala lijepa. Dodatno pitanje. Hvala lijepa. E, bilo je kolega koji su postavili potpitanje koje nije imalo veze s prvim pitanjem. Ja bih željela postaviti pitanje koje se tiče ljudskih prava. E, što se tiče financijske uredbe u članku 36. E, predviđa se da nije dopušteno ulaganje u E, projekte u državama u kojima dolazi do povrede vladavine prava. U obzoru 2020. E, e, predviđa se i ulaganje u Izraelu i u drugim zemljama. Na koji način ćete osigurati da se investicije rade samo u onim područjima u kojima se može osigurati da ne dolazi do zločina. Hvala. Gospodin Gabriel, izvolite. Pa to možemo na jedan jedini način napraviti, a to je da se pošto tuju činjenice. Dakle, čim raspolažemo informacijom o tome da nešto e, ne ide e, kako treba, onda se trebamo držati svojih etičkih načela i pratiti tu logiku. Ja nisam upućena u pojedinost koji se tiču Maroka, ali znam na što e, na aludirate kada govorite o, Izraelu. Dakle, jasno je, ne smije biti dvojno korištenja, napada na civilno stanovništvo, dupla dvojaka uporaba, a istovremeno treba očuvati mogućnost da se očuvaju u partnerstva sa znanstvenicima, sa izraelskim znanstvenicima s kojima i kako surađujemo na polju znanosti, vode i drugih i zato što se pravila ne poštuju u jednom području, ne treba isključiti mogućnost suradnje u drugim područjima. Stoga ja ću preuzeti obvezu da nase da tražim više informacija na ovaj e, slučaj o kojem govorite i e, vraću vam se sa dodatnim informacijama. Zahvaljujem. A sada prepuštam e, e, kolegici e, Hojene koja će predsjedavati u sljedećem krugu pitanja. Sada je na redu zastupnica Kunen u ime kluba Pučana. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Poštovana gospođo Gabriel, kao što znamo, obzor Europa bitan je za razvoj u Europi i to će biti okosnica E, za mjere koje ćete vi provoditi u svom resoru. E, krećemo u novo razdoblje suradnje između institucija budući da će se uvesti e, proces planiranja. Predviđa se da će parlament voditi razmjenu mišljenja što se tiče strateškog planiranja a to znači e, da ćete dobiti naše mišljenje o nacrtu strateškog plana. Mi naravno računamo na vaše iskustvo kao zastupnice u Europskom parlamentu i računamo na to da ćete uvažiti naše primjedbe. E, rekli ste da planirate održavati redovite sastanke i sudjelovati na sastancima između parlamenta i komisije što se tiče pripreme strateškog plana. Bilo bi zanimljivo čuti što bi to moglo značiti u praksi. Izvolite. U praksi, kao što sam rekla, dakle ne radi samo o tome da se šalju dokumenti. Ne, ja želim da svaki redovni, redoviti sastanak odgovara o datim temama. Naravno, bit će tu i dodatnih tema, ali trebali bismo jednom mjesečno vidjeti kako stoji, stoje stvari i kako se po kojem pitanju napreduje. To se može napraviti u okviru koji ćete vi od cijeniti prikladnim. Ja se mogu e, svaki put prilikom plenarne u Strasburu susreti s koordinatorima, mogu doći na odbor ITRE kako bi vas informiralo o tome. Isto tako tražila sam od svojih službi da organiziraju pravu kampanju informativnu kampanju, jer želim da se ode u svaku državu članicu, predstavi novi program, ali pristupajući zemljama po na osob, Dakle, uzeti u obzir specifičnosti svake države, e, govoriti o strateškom planiranju, radnom planu i uspostavi partnerstava. Još jednom ponavljam, niti jedna odluka neće biti donesena, a da parlament ne bude prethodno o tome savjetovan i informiran. I zato doista privlačim pozornost na misije, na partnerstva, kako bismo zajedno odlučivali i vidjeli e, što i kako raditi. Dakle, tu se radi o pitanjima koja želimo napraviti za početak 2020. kako bismo dalje mogli raditi na njihovom razvoju. Hvala lijepa. Imate li dodatno pitanje, gospođo Fikunen? Da, o obzoru Europa. E, već nekoliko puta je spomenut proračun za program Obzor Europa. E, to je jedna od najvažnijih tema za ovaj odbor, a to je nešto što je važno i za Europski parlament i za cijelu Europu. E, parlament je odlučen u tome da se trebaju povećati proračunska sredstva na 120 milijardi eura. Vi se slažete s tim, međutim države članice tu imaju vrlo važnu ulogu. Na koji ćete način uvjeriti države članice da prihvate ovaj prijedlog proračuna? E, to je vrlo e, teško pitanje. Osim toga, što se tiče E, proračunskih sredstava e, za obzor 2020. On je srezan 2015. a osim toga 3,5 eh, milijuna eura prebačeno je u inicijativu Invest EU Kako ćete osigurati da od toga profitiraju znanstveno-istraživački radnici i na koji ćete način osigurati da obzor Europa funkcionira neovisno o drugim instrumentima? Izvolite. Gospođa Gabriel, izvolite. Hvala na pitanje. Što se prvog tiče, neću ponavljati što sam rekla. Dakle, mislim da je danas od iznimnog značaja uvidjeti da ako danas ne budemo ulagali kroz par godina, Europa bi se mogla naći u situaciji, nepovratnoj situaciji. Svakako smo već propustili zadnji val inovacija, ali sad imamo priliku sa sljedećim e, valom inovacije i sad trebamo ulagati. A ako se poredimo s velikim konkurentima, e, Sjedinjom američkim državama i Kinom, savršeno je jasno da E, ne ulažemo dovoljno u istraživanje, inovacije, tehnologiju, obrazovanja, a ono što je još Poraža, više poražavajuće jeste ulaganje u poduzeća koja se bave istraživanjem razvojem. U Europi je 0,36%, a u SAD-u 2,34%, u Južnoj Koreji 3,62%. Danas Europa ulaže 317 milijardi eura u istraživanje i razvoj. Dakle, to je još uvijek 2,06% posto. Dakle, mi smo ispod cilja od 3 posto. Ja ću koristiti primjere. Dakle, ljud, zemlje koje su stvar došle do cilja od 3%, to im je njih četiri, to im je omogućilo da dođu do napretka, ali treba se postarati da u drugim regijama dođemo do zapošljavanja, stvaramo nova radna mjesta i zahvaljujući istraživanju razvoja, jer i u regijama u, gdje se koristi i dalje ugljen, vidimo, vidimo da su u velikim problemima. Sada je na redu zastupnica Petra Kamer-Evert koja je koordinatorica iz odbora za kulturu iz redova socijaldemokrata. Hvala lijepa. E, vi ćete biti zaduženi za sektor koji obuhvaća i audio-vizualne e, sadržaje, audio-vizualne usluge. Samo pitanje uređivanja ovog područja e, u budućnosti će biti dodijeljeno povjerenici za unutarnje tržište. Na koji ćete način osigurati da kao povjerenica koja je zadužena za audiovizualne sadržaje i za digitalne medije u dovoljnoj mjeri uzmete u obzir i kulturne sadržaje i isto tako ih potičete? Gospođa Gabriel pa postarat ću se da imamo najbolju moguću suradnju e, u, u okviru. Tako je bilo, kao što sam to imala priliku već reći, no ovdje trebamo maksimalno sinkronizirati svoj rad s radom e, Silvi Gular, jer kad vidimo koji je proračun Creative Europe, on i nije tako velik, a s moje pak strane ono što ću ja napraviti jeste stvoriti dodatnu sinergiju i iskoristiti mogućnost koju spružaju u okviru obzora Europa. E, tematski pol, kultura, stvar, e, kreativnost, e, inkluzivna društva koji će biti u okviru obzor Europa moramo raditi na tome. Ne smijemo pon, ponovno stvarati podjele. Ako u takvim programima imamo takve podjele, onda vidimo koje su negativne posljedice. Dakle, ja bih to željela izbjeći i omogućiti da zajedno djelujemo. Isto tako privlačim vašu pozornost na sljedeće. Jedna od zajednica e, Europskog instituta, instituta za tehnologiju i inovaciju predviđaju novi KIK 2022 e, i trebali bismo već razmišljati o mogućim vidovima suradnje i vidjeti kako oni mogu kasnije surađivati i kako trebaju surađivati e, s onim što se radi na razini obzora Europa. Dakle, što se mene tiče, evo, to, bi, to je pravi izazov, ali treba ćemo stalno koordinirati rad i surađivati kako bismo se postarali da sve ono o čemu ste govorili, glede sadržaja, audiovizualnog, vizualnog da ne ostane samo u okviru programa za medije, već kako bismo mogli naći i nova ishodišta za istraživanje, inovativnost e, opor, kroz e, obzor Europa i Europski institut za inovativnost tehnologiju. U svakom slučaju ja ću prikloniti veliki značaj tom radu u narednim mjesecima. Hvala lijepa. Gospođo Kame Evert, imate li dodatno pitanje? Da. E, naravno, bilo bi dobro da se ne raščlani program Creative Europe budući da je onako e, riječ o vrlo malom programu. E, hoće li doći do povećanja sredstava za inicijativu Creative Europe? A što je sa programom e, Erasmus+. Tu smo tražili utrostručenje e, sredstava. Smatramo da je to jako važno budući da ovdje kronično imamo nedostatak sredstava, a postoji jako puno kvalitetnih projekata. To se posebice odnosi i na program Erasmus+. Jeste li ovdje na strani parlamenta? Hoćete li zajedno s nama pokušati uvjeriti vijeće da stave više sredstava na raspolaganje za ove programe? Hvala. Hvala. Gabriel. Pa mislim da je dio odgovora na vaše pitanje onome što sam već radila zadnje dvije godine. Sjećam se kada sam bila kandidatkinja za mjesto povjerenice za digitalno, govorila sam o mogućnost da se podrži program medija u okviru e, Creative Europe. E, vidjela sam određeni podsmi s druge strane, a ono što smo mogli napraviti je 30-34% u, u okviru predloga. Dakle, ja ću se najprije nas, potruditi da to učvrstim, a onda da se postaram da kroz suradnju se zalažemo za ono što nećemo sad uspjeti ostvariti u okviru Creative Europe, ali ćemo stvoriti sinergije sa onim što sam spomenula. Dakle, imamo 52 milijarde u okviru drugog stupa za Europu, a u klasteru za Europu, kreativnost i inkluzivno društvo bit će sigurno više od 609 milijuna E, iz e, budžeta za kulturu unutar programa Creative Europe. Zato ću ostati vjerna onoj, onom povećanju sredstava kako bismo e, iskoristili, odnosno čvrstili ono što je, što je zajamčeno, a onda kako bismo to maksimirali, maksimizirali u okviru obzor Europa. Hvala lijepa. Sada je na redu gospođa Martina Dlobajeva koja je koordinatorica u ime kluba Renew Europe uh, u odboru ITRE. Izvolite. Hvala lijepa. Gospođa Gabriel, uh, jako mi je drago uh, što svoje e, zadatke doživljavate kao izazov? Želite iskoristiti talente koje imamo u Europi i kojima se možemo ponositi. Osim toga, e, spomenuli ste e, da naglasak ne treba biti samo na velikim poduzećima, nego i na malim i srednjim poduzećima, jer oni predstavljaju okosnicu europskog gospodarstva. Iako se to teoretski vrlo često govori, međutim u praksi to ne funkcionira tako. Što se tiče trećeg stupa i obzora 2020. zanima me koje druge inicijative i mjere kanite poduzeti e, povrh ovih sredstava koja predviđate uložiti. Kakvi su vaši konkretni planovi? Pa ne slažem se s tim da nismo puno toga napravili za male i srednje poduzeće u okviru obzora 2020. Ono što, s čim slažem da e, možemo više i možemo bolje. Jer sjetite se jedne brojke u obzoru 2020, za, cilj za sudjelovanje malih srednjih poduzeća bio je 20%, posto mi smo to i tekako prevazišli, došli smo do 25%. Zatim što se tiče Europskog vijeća za inovativnost, podsjećam, to je jedinstveno referentno mjesto za male i srednja poduzeća i on, mala srednja poduzeća bit će ciljna skupina. Tim prije što je parlament bio savršeno jasan, dakle 70% proračuna bit će namijenjen malim srednjim poduzećima, mladim poduzećima, dakle imajući to na umu, Evo ovdje želim istaknuti mogućnost e, da ih treba i dalje podržavati, jer već smo stvarili prve rezultate. Prvo izvješće Europskog vijeća za inovativnost, to je bio pilot projekt, dakle, e, da stavili smo na raspolaganje više od 2 milijarde eura e, koje, i to su iskoristila, to je iskoristilo više od 600 tisuća malih srednjih poduzeća. Trebalo bi to poprati sa ulaganjima i kad vidimo brojke, svaki uloženi euro u male srednje poduzeća imao je povrat od 2,34%. Kad to vidimo, to je itekako hrabrujuće. Ono što bih ja želio napraviti, to je da mala srednja poduzeća u svim regijama budu informirana o postojećim mogućnostima. Dakle, da postoji da, da je stvar jasna da mi ovdje ne stvaramo zatvorene klubove i zato želim pridati veliki značaj e, aktivnostima e, Europskog instituta za istraživanje i inovaciju, jer i oni imaju inicijative koje za e, regionalnu, regionalne inicijative i za regije i mala i srednja poduzeća. Ali da, čujem i prigovore, dakle, postoje neke regije u Europi koje su jasno naprednije. Sad moja poruka jeste da e, želim i tekako podržavati mala srednja poduzeća, ali svugdje diljem Europe. Hvala lijepa, gospođo Dlabajeva. Imate li dodatno pitanje? E, da, hvala. E, Pomenuto je Europsko vijeće za inovacije. Riječ je o e, inicijativi kojom se trebaju podržati izvrsni inovatori, a to obuhvaća i poduzetnike, početnike i inovatore. 70% proračunskih sredstava treba se izdvojiti za to. Ako e, razmišljate o 24 e, milijuna E, postavlja se pitanje je li 70% sredstava dovoljno e, za mala i srednja poduzeća. E, znamo da želimo iskoristiti sinergije, a mala i srednja poduzeća žele profitirati od bespovratnih sredstava. Kako uzeti u obzir njihove potrebe? Gospođa Gabriel, izvolite. Mislim da proračun nikada neće biti dovoljan koliko želimo zadovoljiti E, svačije želje. Zato govorimo o sinergiji i o drugim mogućnostima koja treba iskoristiti. Dakle, neće tu biti samo akcelerator, neće tu biti samo Europsko vijeće za inovaciju. E, ovdje mislim sve više i na e, program Invest EU i aspekt tog programa koji se tiče malih i srednjih poduzeća. Tu će biti inovativnih stvari. Mislim da također trebamo i dalje podržavati mala srednja poduzeća, ne samo kako bismo slušali njihove ideje, već da im damo mogućnost da nas oni hrane svojim inicijativama i idejama. I zato sam inzistirala na e, inicijativama koje postoje za njihovo financiranje u okviru e, obzora 2020 kako bi e, treba ih financirati kako bi oni mogli se susresti s partnerima koji ih mogu financirati i gdje se mogu uključiti u postojeće mreže. E sad, naravno ne postoje čuda e, imamo to jedinstveno referentno mjesto za mala srednja poduzeća sa Europskim e, odborom za e, inovativnost, ali imamo InvestEU, regionalne fondove i možemo ih podržavati sa postojećim strukturama. Hvala lijepa. Na redu je Peter Polak iz odbora za kulturu iz redova Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo Gabriel, imao bih jedno pitanje koje se tiče obrazovanja. Riječ je o tri zemlje u kojima dolazi do segregacije Roma u brojnim e, slučajevima nije uspjevala integracija Roma u škole. Međutim, e, u Engleskoj su uspjeli doći do sveučilišta i menadžerskih pozicija, a to znači e, da u brojnim zemljama postoji načelni problem koji je povezan sa stupnjem razvoja zemlje i njezinom obrazovnom sustavu. Na koji način e, kanite utjecati na ustroj obrazovnog sustava kako bi i Romi mogli završiti obrazovanje i e, naći e, mjesto u svijetu rada? Hvala. Što se tiče diskriminacije i želim podsjetiti da je to e, u nadležnosti DigiJust e, i kandidata za mjesto povjerenika gospodina Reindersa. No, u svakom slučaju ja e, ću raditi na senzibilizaciji. Da, već godinama govorimo o tome koliko je teško romskoj djeci ući u klasični sustav obrazovanja i stoga mislim da i mi trebamo malo više eksperimentirati. Kada kažem eksperimentirati, tu mislim na jedan konkretan projekt, a to je projekt InSchool. School – Dakle, to su nove inkluzivne škole, 31 takva škola u pet zemalja koje će biti stvorne kako bi omogućile da ne samo da se fokusira na romsku djecu, već, a tu je inovativnost, treba dodatno raditi s obiteljima i zajednicama. Dakle, do promjene neće doći samo e, putem rada s djecom, niti putem rada e, u okviru obrazovanja. Do njega će doći radeći sa, s roditeljima i zajednicama, ali i uz veći lokalni angažman. Dakle, kao što rekao, to je projekt koji me doista zadivio u, kada se radilo na njegovoj pripremi i ja ću ga izbliza pratiti da vidim što, koji će biti rezultat. Dakle, 31 škola u pet različitih zemalja. Jer možda će možda ćemo tu imati na čemu dodatno raditi i nadograđivati. Dakle, inkluzivnost, to je ključna riječ, ali u datom trenutku htjela bih da imamo više projekata koji će uzeti u obzir specifičnosti, lokalne specifičnosti zajednice i treba ih e, imati sve više. Mislim da tu možemo više raditi. Hvala lijepa. E, imate li e, dodatno pitanje, gospodine Polak? Izvolite. Hvala lijepa. E, postoje određeni projekti koji se provode već 20 godina. E, mnogi od njih e, nisu uspjeli iznjedriti konkretne rezultate. Govorim o sistemskim greškama. Činjenica je da postoji jedna zemlja u kojoj je se Romi uspješno integriraju, a u nekoj drugoj zemlji e, to nije moguće. I e, zato je moje pitanje sljedeće. Kako izvršiti pritisak na države članice kako bi izmijenile svoj obrazovni sustav na način da svako dijete može uspješno e, steći kvalifikacije i e, naći posao i svoje mjesto na tržištu rada. Pa, sve ste rekli da treba vršiti pritisak na države članice. Ja ću koristiti instrumente kojima raspolažemo, no istovremeno poštovati svačije nadležnosti. Ovdje mislim konkretno na europski semestar. Mislim da više trebamo sustavno u razgovorima i susretima s državama članicama posezati za europskim semestrom kojemu je teško iznositi jako precizne preporuke koje će biti prikladne, odnosno adekvatne i prilagođene državama članicama, dakle, ali trebaju se oslanjati na takvim primjerima. Dakle, ono što bih ja mogla raditi jeste da se redovno e, pozivam e, na preporuke iz europskog semestra i da dodatno radimo na e, senzibilizaciji država članica. E, njima je, one jako ljubomorno čuvaju do svojih, svoje nadležnosti, ali ako stvorimo europski senzibilitet na ta pitanja i ne samo za, za cjelokupno društvo i, za mlade, onda ćemo imati više mogućnost da napredujemo glede najžurnijih pitanja. Hvala lijepa. E, Sada je na redu potpredsjednica odbora ITRE, gospođa Patricija Toja u ime socijaldemokrata. Izvolite. Hvala lijepa. E, rekli smo da je iznimno važna potpora e, za mala i srednja poduzeća, isto tako za poduzetnike, početnike. Na koji ćete način osigurati da se projekti uspješno provode. Osim toga, što je sa investicijama u razvoj proizvoda koji eventualno još nisu spremni za plasman na tržište? Što je s ulaganjem u e, konkretne projekte, što je sa rizičnim kapitalom e, i kriterijima za vrednovanje određenih projekata. E, na koji ćete način savjetovati Europsko istraživačko vijeće? Koje ćete kriterije primjenjivati u procjeni inicijativa i projekata? Izvolite. Najpša hvala gospođo je Da, potvrđujem. Ono što želimo favorizirati jeste korištenje rezultata, ali isto tako komercijalizacija. I tu je izazov. Dakle, vrlo smo jaki u znanosti, e, odlični smo i to je e, tu smo u špici, ali kasnimo što se tiče inovativnosti. Dakle, ću to u vidu, stavit ću naglasak na nužne potrebe, kako bismo uključili tu u naš rad kulturu e, korištenja, eksploatacije e, tih e, inovacija i to već na sveučilištu. Ovo je jedan konkretan primjer. Nadam se da će mi parlament to omogućiti i želim susresti europske Europska sveučilišta, imamo 17 alijansi koje su već selekcionirane i Dakle, ako oni već sada budu uzeli u obzir tu kulturu da se valorizira znanje, da se radi na transferu E, treba raditi na transferu e, rezultata i eksploataciji. Evo, 12.11. DG e, glavna uprava za istraživanje organizirat će konferenciju o tome. Bilo bi dobro da u suradnji s parlamentom razmislimo koje su moguće najhitnije mjere. Što se tiče Europskog vijeća za inovativnost, radimo na odabiru upravitelja projekata i znamo da to trebaju biti osobe koje će imati izvanredne e, kvalifikacije, osobito u tehnologijama. Dakle, mi e, za cilj imamo raditi na disruptivnim e, tehnologijama i sad naravno da i oni trebaju biti odgovorni za svoj rad i zato ću ići dalje, tražit od Europskog vijeća za inovativnost za svakog mjeseca e, polaže računa Europskom parlamentu i kažu kako stoje sa e, napretku projekata i financiranju e, i nakon nekoliko mjeseci imat ćemo obogaćujući konstruktivan dijalog i koji će dati dojam Europskom parlamentu da odluke ne dolaze nepoznata lica iz zatvornih vrata. Imate li dodatno pitanje, gospođo Toja? Da, hvala. E, zahvaljujem na ovim detaljnim odgovorima. E, gospođo povjerenice, e, veselim se tome što ću vas moći oslovljavati povjerenicom za inovacije mlade i istraživanje. To je ono što nam treba. E, sve ono što je i izvan programa Obzor e, povezano je sa istraživanjem inovacijama, primjerice inicijativa Invest EU, Digitalna Europa i tako dalje. Smatram da je potrebno raditi na tome da i lokalna tijela i tijela na regionalnoj razini i mala i srednja poduzeća e, koriste e, sinergijske učinke u korištenju ovih sredstava. E, smatram da bi se u sklopu komisije trebala definirati pravila i aranžmani za te procedure. Hvala. Pa i komisija se trudi da sinergija ne bude mrtvo slovo na papiru, a vrlo brzo vidimo koliko je to teško. Već sam spominjala o InvestEU, ali puno ću govoriti o regionalnom fondu za razvoj e, i Europskom e, e, fondu za regionalni razvoj. U, na primjer, ako želimo stvoriti centar za izvrsnost, Europski fond za regionalni razvoj može nam pomoći za izgradnju strukture, koja kasnije, koju kasnije treba financirati obzor Europa u okviru kolaborativnog projekta. Dakle, što E, savršeno bilo logično da Europski fond, za socijalni fond jača e, kompetentnosti. Dakle, zato, kao što rekao, želim preuzeti obvezu u svoje ime i svojih e, službi, dakle da prije nego što se pokrene obzor Europa, da odemo u regije, u različite države da razgovaramo o obzoru Europa, ali gled, iz lokalne perspektive jer svi smo mi sudjelovali i slušali dobre rasprave, lijepe rasprave, lijepe govore, lijepe prakse, ali te prakse nisu bile primjenjive od strane e, mnogih e, mjesta i zato želim uvesti tu promjenu koja je možda mala, ali je izazov ipak veliki. Hvala lijepa. Sljedeća na popisu Gina Dowding iz odbora ITRE Zeleni. Hvala želim pitati nešto o klimatskim promjerama i o postizanju cilja nula neto do emisije do 2050. Proračun pokazuje da nećemo moći postići cilj od smanjenja od 35% u roku, a isto tako i Europski revizorski sud smatra da tu postoje nepravilnosti. Zbog toga mislimo da će se isto dogoditi i glede emisija u okviru obzora Europa. Na koji način ćete vi konkretno mjerama i financijama doprinijeti smanjenju emisija kroz taj program? Hoćete li uključiti mjere koje smanjuju uporabu fosilnih goriva i koje ćete konkretne mjere poduzeti kako bi obzor Europa zaista postigao svoje cilje od smanjenja e, e, klimatskog učinka od 35%. Koje ćete konkretne mjere poduzeti ako ne bude sve išlo po planu? Gospodžo Gabriel. hvala na pitanju. Da, cilj, zacrtani cilj je 35% proračuna za klimu, a sada je jasno da uz obzor 2020 nećemo to uspjeti ostvariti. Dolazimo na 30%. Dakle, vidimo E, ono što koristimo za mjerenje tog procenta jest, jesu oriovi markeri. To je instrument koji imamo još od oecd OECD i sve politike koje svojim proračunima izravno daju doprinos e, za klimatske promjene su e, kao primarno od 100%. Mislim, imamo, imamo način obračuna. Jasno mi je da on nije savršen, jer e, vidim da, mislim, mi jesmo na 30%, a 35% nećemo stvariti, ali što se tiče programa Obzora Europa, jasno je da ćemo i dalje koristiti te kategorije e, markera iz RIA. I e sad nadam se da ćemo uspjeti ostvariti neka poboljšanja. Važno je da svi koji sudjeluju u tim evaluacijama moraju imati moraju raspolagati boljim, više kvalitetnih eh, podataka. Vi ste istakli jedno pitanje za koje sam i dalje otvorena. Naravno da je za nas važno imati moći pratiti projekte. Naravno da je važno da kada uviđamo da nešto ne funkcionira, važno je da možemo što brže intervenirati. Podsjećam da i sada raspolažemo s mehanizmima za evaluaciju koji se primjenjuju svake godine. Možda u okviru borbe za zaštitu klimatskih promjena možemo biti učinkoviti, to sam jasno rekla. Situacija je jasna. Ukoliko želimo uspjeti klimatsku tranziciju, ukoliko želimo imati taj e, europski zeleni pakt, to neće biti moguće bez istraživa, istraživačkog rada i inovacija. I zato naravno da ću podržati sve projekte koji će nam omogućiti da smanjimo emisije i da imamo e, ulaganja da možda i neka nova za koja nismo upoznati, zato imamo na raspolaganju sredstva, ne samo obzor Europu, mislim na Europsko vijeće za istraživanje. Gospođo Dauding, imate li potpitanje? Imam, hvala. Budući da ćemo najviše postići putem programiranog dijela Erasma nas zanima što ćete učiniti kako biste e, e, nešto učinili glede druga dva stupa. Evo konkretni primjere. Kako ćete pod projektima Europskog vijeća za inovacije kada je riječ o zelenoj tehnologiji i klimatskim projektima, postići to da prioritet ne bude dat IKT-u i ostalim područjima u kojima je povrat na ulaganje puno brži. E, kako bismo se postarali da ne bude odabira koji će biti pravljen po kriterijima u koje ne vjerujemo, ja mislim da ima jedno rješenje, to je transparentnost. Ukoliko želimo znati kako Europski odbor za inovativnost selekcionira svoje projekte, onda moramo često redovito dobivati od njih e, informacije o načinu selekcije tih projekata. Želim staviti naglasak i na druge vrste instrumenta koje možemo koristiti, pose digitalne. Evo prošlog tjedna tijekom e, Innovation and Research Day pokrenuli smo novu platformu gospođa gospođu Toju će zanimati rezultati Dakle, tu se može dobiti maks, dosta informacija o e, dionicima i rezultatima projekata, a na taj način se e, može dati još dodatne mogućnosti novim projektima da se razvije. Dakle, ja mislim da tu može pružiti nova mogućnost da se jača digitalnim sektorom, da se jača dodatno transparentnost. Dakle, od tog jedinstvenog referentnog mjesta možemo napraviti mjesto gdje će novi korisnici e, biti upućeni u sve mogućnosti. Hvala lijepa. A sada Gian Tonio da Re iz odbora KOT. Hvala lijepa. Kao kandidatkinja za povjerenicu za mlade i inovacije, Možete li nam reći nešto o tome? Zašto je komisija u naslovu vaše funkcije ispustila iz vida ostale sektore, recimo kulturu, i naglasila samo mlade i inovacije? Zanima nas koje financijske mehanizme predviđate za uključivanje kreativnih industrija i za zaštitu kulturne baštine? Kojim mehanizmima će komisija stvoriti stvarnu mrežu europskih sveučilišta i centar za izvrsnost. I na kraju ispustili smo iz vida vrlo važnu temu u svijetu sporta, a to je invalidnost. Kojim financijskim instrumentima će komisija promicati uključivanje osoba s invaliditetom u svijet sporta? Gabriel, Velika hvala na pitanju. Najprije ću podržati mala srednja poduzeća, kada se govori o kulturi, jer mislim da tu doista možemo računati na kreativnost i inovativnost. I zato ponovno privlačim pozornost na ono što postoji u okviru Creative Europe. Podsjećam da u e, intersektornom aspektu postoji dakle laboratorij za kreativnost i inovativnost. To je pilot projekt i očekujem da mala srednja poduzeća i pojedinci imaju privilegirani pristup tome kako bi dali svoj doprinos. Tu je i drugi stup u obziru u obzore Europa, no ovdje je važno zajemčiti veću vidljivost postojećim projektima i budućim. Što se tiče europske raznolikosti, na početku smo jednog dugačkog puta i zato bih eh, htjela da Evo, 7. studenog eh, je predviđen novi susret eh, i pitanje koje ću postaviti, jedno od prvih pitanja koje ću postaviti jeste da li vam je zajednička strateška e, vizija i da li idete u istom smjeru, da li svi želimo imati zajedničke strateške programe, programe koji imaju cilj e, pojačati mobilnost, e, omogućiti da strukovno obrazovanje i naučavanje budu uzeti u obzir. To je jedan od projekata koji ću podržati jer jako je važno danas da evo da već sada to bude uzeto u obzir. Dakle, to je već jedan veliki izazov i mislim da istraživanje može e, puno pomoći. Dakle, već sada treba uzeti u obzir e, aspekt istraživanja u obzir. To je bilo jako važno ukoliko ne želimo da za pet godina budemo e, između zidova koji s jedne strane imaju istraživački prostor u Europi, a drugi prostor inovativnosti. Što se tiče sporta i hendikepa, inkluzivnost je nešto što pokriva i osobe s ograničenom mobilnošću i iz tog razloga mislim da ovdje ima prostora da se uspostavi veza sa Access City Awards, to su ti gradovi koji e, su e, veliku pažnju pridali e, pristupačnosti, dakle s njima možemo raditi na novim inicijativama. Hvala lijepa, imate li možda dodatno pitanje? Nemam dodatno pitanje, ali ipak bih nešto zatražio. Osobe s invaliditetom zaista trebaju Europu. Morate pomoći ljudima u nepovodnom položaju. Ako možemo ponuditi priliku, to treba učiniti. A kroz svijet sporta to se zaista može. Tako da vas molim da na svim razinama pokušate to i postići. Hvala. Želite li možda na ovo odgovoriti? Pa u tom slučaju e, lijepi projekt Europe for Culture, a gdje je onda projekt, odnosno bilo vrijeme da se razmišlja o projektu Europe for Sport. Hvala. Sljedeći na popisu daće Mel Barde, koordinatorica iz odbora KULT. Hvala lijepa. Ursula von der Leyen je u svojoj agendi za Europu govorila o Europi kao vodećoj sili u znanosti koja privlači pametne ljude iz cijelog svijeta. No ta bitka za najbolje umove ne predstavlja samo jedan vanjski izazov, već i nešto čemu se trebamo okrenuti na razini unutar Europske unije i boriti se za najbolje umove. Istočni dio Europe imam problema s tim dijelom i velik odljev mozgova. Odljev mozgova je već u vašem uvodnom govoru spomenut, a to je pojava koja i tekako utječe na održivu budućnost našeg društva. Ne možemo niti govoriti o uspješnoj politici kohezije EU-a ako ne zaustavimo odljev mozgova. Moje pitanje je sljedeće. Na koji način treba ustrojiti europsku znanost i mrežu sveučilišta kako bismo uravnotežili ljudski kapital širom EU-a? Najpša pitanjima. Najprije bih doista rekla da želim dati svoj doprinos e, oživljavanju europskog istraživačkog prostora, a jedna od stvari na koju želim privući pozornost jest upravo opasnost odljeva mozgova, kako ih zadržati. Zatim, dobar primjer Europsko vijeće za istraživanje postao je takav primjer u nekoliko mjeseci. Dakle, najbolji istraživači žele doći u Europu i najbolji e, istraživači žele ostati u Europi. Ono što, do čega mi najviše stalo sa Europskim vijećem, vijećem za istraživanje je sljedeće. Jako nam je stalo do Nobelovaca, imamo ih šest, ali ono što je još važnije je da jedan istraživač koji financira Europsko vijeće za istraživanje zapošljava još šestero njih. To znači da se nova generacija, nova zajednica istraživačka se stvara. Sada imamo više od 50 tisuća doktoranata i postdoktoranata koji rade na svojim projektima i želim izvući nešto iz tih divnih primjera. E, a onda se trebamo nositi sa sljedećim problemom. U nekim zemljama Europe to je veliki problem. I tu dakle imamo dvije osnove. E, dakle, kada smo razgovarali o obzoru Europi, uzeli smo angažman za dvije stvari. Najprije u okviru dodjela stipendija Marija Sklodovska-Kari, e, trebamo vidjeti koje su mogućnosti stipendija za povratak. Dakle, da li se može financirati ljude, podržati ljude koji se žele vratiti u svoje matične države. Napose zato što imamo pilot projekt koji je započeo prošle godine i između Digi Research i Digi React, e, prema kojem osobe, istraživači koji su e, otišli u EU13 eh, na istraživački rad i koji su dobili stipendije, eh, htjeli stipendiju obzor, obzor 2020, nisu mogli dobiti stipendija, ali smo im dali mogućnost eh, jer su imali odlične projekte. U godinu dana oni koji su imali, koji su, imali, koji su radili u EU13 dobili stipendije, imamo ih puno više. Zatim, još jedna još jedno pitanje važno, to su plaće istraživača. Dakle, e, želimo pratiti evoluciju njihovih plaća i sigurno sam da će e, nam e, zaključci iz tog istraživanja dati mogućnost da reagujemo puno brže. Hvala lijepa. Gospođo Melbarde, imate li dodatno pitanje? Imam jedno pitanje o strategiji pametnih specijalizacija koju će ulogu ta strategija imati pri osmišljavanju europskog istraživačkog prostora. Jako važno mjesto prilažemo strategijama pametnog razvoja, a sad želim to iskoristiti jer nemamo često mogućnost da to napravimo. Želim zahvaliti Europskom centru za zajedničko istraživanje, e, dakle puno toga rade za strategije e, pametnog razvoja kao što rekoh, imaju posebno mjesto jer i dodatne, omogućuju dodatne sinergije sa drugim fondovima Unije. I odmah sam dala primjer Europskog fonda za regionalni razvoj koji će omogućiti da imamo jednu infrastrukturu koja koja je već uvrštena u strategiju pametnog razvoja kojom će se financirati prva etapa, a onda će se omogućiti pristup financiranju iz obzora kako bi se moglo ući u kolaborativne projekte, u programe, projekte izvrsnosti. Danas bih htjela omogućiti veću vidljivost projektima koji su sudjeli u takvim projektima i koji su divni primjeri napretka, a isto tako treba inzistirati na tome da treba puno više učiniti. I zadnje, jako bi bilo zanimljivo e, inicijative regionalnog razvoja, e, Međunarodne organizacije rada i vidjeti kako se to sve može razvijati. Hvala lijepa, a sada Eva Majdel iz odbora ITRE i Pučana. Hvala lijepa. Gospođo Gabriel, hvala vam na suradnji sa Europskim parlamentom. Nadamo se da će se suradnja nastaviti i u budućnosti na isti način. Kada je riječ o vodećoj ulozi na području tehnologije oslanjamo se e, imamo dva e, glavna konkurenta to su SAD i Kina putem obzora Europa trebamo krenuti razmišljati o globalnoj razini i jačati konkurentnost europske industrije putem tehnologije. Na taj način možemo postići stratešku autonomiju. Moje pitanje za vas bi bilo sljedeće. Na koji način ćete omogućiti da europska istraživanja doprinose ključnim tehnološkim istraživanjima na području digitalizacije, nanotehnologije, IKT-a i sl. Najpša hvala gospođo Majdel na pitanju. Kao što ste rekli, konkurentnost Europe temelji se na industriji. Ukoliko želimo ostati Europa koja će uspješno upravljati svojom sudbinom, koja će biti u stanju ispuniti obećanja data su građanima, onda moramo zajamčiti svoju neovisnost, tim autonomnost. Tim prije kada govorimo o ključnim e, tehnologijama koje stiču e, normi. Dakle, ako mi nismo ti koji sudjelujemo u određivanju tih normi, onda će nam doista biti jako teško kasnije isticati ono što, što je naša vrijednost. Evo, konkretno, što se tiče umjetne inteligencije, ja sam jako ponosan na ono e, što smo napravili. To je i referenca na kibersigurnost, ali i referenca i u drugim partnerstvima. Dakle, već sada u okviru stupa dva e, obzora Europa predvidjeli smo da imamo tematski e, pol digitalno industrija i svemir. I tu ćemo posebnu pozornost pridavati partnerstvu s industrijom. Spomenula sam umjetnu inteligenciju, no tu je i kibersigurnost, konektivnost, kvantna tehnologija, e, visoko učinkovito e, dakle high performance computing. To je trenutak da ulažemo u te tehnologije kako bismo kasnije mogli sudjelovati upravo u definiranju normi. Dakle, za mene je jako važno sada da iskoristim sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Jer obzor Europa, tu je obzor, ali trebamo koristiti i ono što imamo, na primjer, u okviru europskih projekata e, zajedničkog e, interesa. To smo napravili s fotonima kada smo radili na njima. Nastavit ćemo i u drugim, na drugim poljima. Dakle, ponavljam, ukoliko doista želimo ostvariti neovisnost i ako želimo zajat na taj novi val inovativnosti, sad treba ulagati. Dakle, e, u deep techu Europa ima svoje adute, sad je vrijeme da se ulaže kako bismo kasnije mogli zajamčiti svoju tehnološku suverenost. Hvala lijepa. Imate li možda dodatno pitanje? Hvala lijepa. Imam Vjerojatno vam je poznato da strateška autonomija državama članicama mora biti prioritet. Što se tiče e, programa Obzor Europa i upravljanja financijskim sredstvima, nas zanima na koji način ćete ostvariti sinergijski učinak između tog programa i drugih inicijativa i sredstava, te na koji način ćete proširiti određene instrumente kako bi um, postigli svoje ciljeve i okupili znanstvenu zajednicu. već eh, sam govorila o Europskom socijalnom fondu i fondu za regionalni razvoj, a treba istaknuti i državne potpore i programe izvrsnosti. Pečat izvrsnosti je nešto putem čega možete brže pristupiti financijskim sredstvima i ostvariti rezultate trebamo nastaviti surađivati u okviru europskog semestra sa svim državama članicama, a širenje, kako ste vi to nazvali, je izuzetno važno. Imamo povećanje od 3,3% u proračunu, a predviđene su i određene mjere. Trebalo bi osmisliti i nove. Postoje određene dvojbe i to mi je poznato, ali ja bih voljela uvesti mehanizme praćenja ili monitoringa postignuća. To bi bio pravi follow-up i stvarna transparentnost. Znali bismo na taj način i gdje smo i što trebamo postići. Ja se ispričavam, moram vas samo upozoriti na to da trebate poštivati predviđeno vrijeme za odgovore i pitanja. A sada Ivars Ijaps iz Renew Europe i ITRA. Hvala. Čestitam kandidatkinji za povjerenicu. Ja pozdravljam sve što ste najavili kako biste smanjili inovacijski jaz između vodećih i onih koji kaskaju. Pozdravljam i vaše razmišljanje o odljevu mozgova. Ali u Europi nas treba brinuti i regionalni jaz, jaz među regijama i sinergijski učinak koji katkada izostaje kada je riječ o financiranju fondovima EU-a. Dakle, na koji način biste vi zamislili idealni sinergijski učinak između vaših programa i ostalih programa EU-a? Hvala. Merci Hvala na pitanjima. Kao što sam rekla, ono što je za mene važno u programu Obzora Europa jest vidjeti kako taj novi proračun za, za widening da se suočimo s postojećim frakturama, jer danas ne možemo govoriti o zajedničkim konkurentnostima ako i dalje imamo tako velike razlike između različitih država članica, bilo se radi o učinkovitosti, u ulaganju, u istraživanje i razvoj i o dostupnosti financijama. Zato želim favorizirati te nove instrumente i mogućnost umrežavanja, mogućnost priključenja konzorcima i želim biti pažljiva na to koliko će država članica moći koristiti mogućnost koju pružaju drugi fondovi kako bi se napravila još dodatna sinergija. No, mislim da tu nastojimo preduhitriti malo cjelokupni proces. Dakle, prije nego što, traž, prije nego što se obratimo državama članicama i uspostavimo tu sinergiju, moramo imati jasnu definiciju tih sinergija, imati jako precizne primjere instrum, primjere instrumenta, to je nešto još, na čemu još trebamo raditi u Europskoj komisiji i zato ću uložiti veliki trud da uvjerim ostale povjerenike u to koliko je važno da svaki u svojoj e, politici vrijednuje e, istraživanje, inovativnost kako bismo mogli imati na raspolaganju takve instrumente. Dakle, ne radi se tu samo o kohezijskom fondu, o Digital Europe, o InvestEU. Ne, sve to treba se materializirati. Dakle, ja ću doista biti jako pažljiva na to. Kada gledamo e, pravni tekst e, Obzor Europa, pa e, govori se o sinergiji sa 20 dodatnim, 20 politika, drugih politika Europske unije. To ide od mobilnosti do socijalnih fondova i preko drugih. Dakle, sad predlažem da prije nego nastavimo govoriti o tome koliko je važno ulagati u inovacije. Mislim, naravno, tu je rasprava, treba se boriti za proračun, ali trebamo dati vremena tijekom godinu dana da si damo orijentire za ulaganje. Sada, više nego ikad, moramo si dati to vrijeme kako bismo dobro razmotrili stvari ključne. Ključna pitanja su identificirana, puno toga privukujemo i pozornost, a strateška planifikacija bit će dobro sredstvo. Hvala lijepa. Gospodine Ijaps, dodatno pitanje. Da, imam ga. Na koji ćete način uvjeriti ne samo druge povjerenike i povjerenice, već i države članice u to da više e, sredstava posvete reformi koja je nužna u sustavu istraživanja i inovacija u mnogobrojnim državama članicama. Imaću pristup država po država. Dakle, potrebe u infrastrukturam, za infrastrukturama, za dobrim praksama koje već postoje negdje, a drugdje ne, nisu iste. Dakle, ja ću stvarno e, koristiti referencu europskog semestra, vidjeti rezultate ulaganja u istraživanje inovacije. Dakle, kao što rekao, imamo dobre rezultate. Četiri zemlje su ostvarile cilj od 3%, druge to nisu ostvarile, ali među njima ima nekih evo, četiri, Poljska, e, Češka, Slovačka, Bugarska, koje su uložile veliki napor zadnjih godina, iako su ostali ispod zadanog cilja. Dakle, za mene je najvažnije sada da u susretu s državama članicama budemo što je moguće precizniji. Dakle, ne govoriti im da postoje sinergije, već reći im kako, s obzirom na njihovu konkretnu situaciju, uzimajući u obzir razlike, stanje infrastruktura, ulaganja, u investiciji, u inovativnost i razvoj, dati im konkretne ideje e, kako da iskoriste postojeće e, na bolji način. Dakle, to je ono konkretno iskustvo koje sam imala, ne samo ostati pri općim stvarima, već preći na konkretno. Hvala lijepa. Slijedi Claire Fox iz ITRA i odbora KALT. Gospođo Gabriel, Inovacije i istraživanja na sveučilištima ovise o akademskoj slobodi, a to je nešto što je sada u opasnosti na globalnoj razini. Na temelju prijašnjeg iskustva znate da treba istraživati pristup e, informacijama, posebno online, a opet imamo zakon o digitalnim uslugama na temelju kojih će EU odlučivati e, što se smije istraživati. Dakle, postoji li tu jedan sukob između akademske slobode i slobode govora? Isto tako danas smo mnogo toga čuli o istraživanju i znanosti, a opet je sve nekako usko gledano. Svi samo govore kako moramo biti konkurentni, pogotovo u usporedbi s Kinom i SAD. Govorimo o zapošljivosti, primjenjivom, e, primjenjivom e, znanošću i tako dalje, a meni se čini da je to nešto što loše utječe na akademsku slobodu i što na neki način ograničava istraživanje. Što mislite o tome? Mislim da ću svom snagom se zalagati za akademsku slobodu i zalagat ću za to da istraživanje i inovativnost budu vođeni, koji su vođeni znatiželjom, budu tu. Skoro svi mi poznajemo primjere otkrića koji kada su predstavljeni nisu bili priznati. Sigurno sam da znate za takve primjere i iz tog razloga posebnu pozorno ću pridati uspostaviti ravnoteže između istraživanja koja će omogućiti da se stvaraju nove stvari. Zato sam navela primjer Europskog vijeća za istraživanje. Zato je važno zadržati taj frontier research, ali Isto tako moramo imati na umu da je danas više nego ikad važno da se inzistira na tome, na otvorenosti, na transparentnosti, ali i inzistira na tome da se ostvare e, rezultati. Dakle, moramo imati svjetske, globalne izazove na umu, energetska tranzicija u digitalnom dobu. I to ide sve do industrijske strategije. Spomenuli ste još jedno pitanje, a to je pitanje otvorene znanosti. I to je pitanje do kojeg mi je stalo i na kojem ću raditi. Danas, više nego ikad, potrebno je da istraživači dijele s drugima plod svoga rada i da mogu iskoristiti istraživanje drugih. I to me već tako, jer objavljeni znanstveni radovi koji su objavljeni, e, se, dakle svi istraž, sva istraživanja koja idu kroz obzor Europa moraju kasnije biti objavljena, a onda e, postoje određena načela zaštite, ali sve otvoreno i slobodno i jasno što je više moguće. Isto tako insistiram na tome da trebamo imati podatke koje možemo ponovo koristiti da budu i koja će biti kvalitetna. Dakle, imamo još puno posla danas. Mislim ovdje na e, europski projekt E, evropski okvir za istraživanje. Kako podržati e, te, istraživa, te znanstvenike koji podržavaju e, otvorenu znanost, jer oni ulažu dodatne napore za razliku od drugih. Dakle, to su neke stvari na kojima bi dodatno još radila, ali slažem se s vama u svakom slučaju kada kažete da se trebamo da trebamo biti jaki unutar Europske unije i samo na taj način možemo pojačati i osnažiti svoju ulogu, svoj položaj unutar Europe i unutar svijeta. Hvala lijepa. Gospođa Fox, imate li dodatno pitanje? Da, hvala. E, da, e, dobro je to čuti. Međutim, doista smatram da tu postoje veliki izazovi zato što e, vrlo često nacionalne vlasti se upliču u akademske slobode. Dakle, unatoč onome e, što ste rekli, ipak e, ne postoji dovoljna sloboda za znanstveno-istraživački rad. zanima me e, kako možemo razdijeliti rad na sveučilištima koji je usmjeren na sama sveučilišta i one druge koji nemaju e, pristup tome. E, bila sam u tvornici Rolls-Royce u Engleskoj i kada govorimo o odljevu mozgova, e, vrlo često imamo na umu sveučilišta. Međutim, vrlo često veliki talenti mogu se naći na mjestima pripravnika, radnika u tvornicama i oni se zanemaruju kada govorimo o inovacijama. Hoćete li i o njima voditi voditi računa ne samo o studentima na sveučilištima, jer i u svijetu rada postoje oni koji se bave inovacijama. Hvala. Moja poruka je jasna, ne uči se samo između četiri zida škole, sveučilišta ili posla. Dakle, tu je i koncept cijeloživotnog učenja, tu je isto tako koncept stjecanja vještinja, bez obzira na dob. Dakle, ja mogu samo uputiti jako hrabrijuću poruku, jer to je i cilj našeg programa Erasmus+. Plus. Dakle, ja ću se postarati da bude više mogućnosti. Evo, ja odmah mislim na Europski institut za inovacije i tehnologiju. Oni obučavaju i htio bih vidjeti malo bolje koje su to osobe koje su oni pomogli, jer nemaju svi klasičnu izobrazbu. Mislim da trebamo diversificirati životni put, e, učenje i želimo analizirati isto tako kako će to europska sveučilišta sve uzeti u obzir. I još jedna riječ e, o akademskim slobodama, to je nešto do čega mi je doista jako stalo, to se ne tiče samo slobode istraživanja, već i načina financiranja. To je jedan od naših načela i nije slučajno da imamo povelje u sveučilištima i temeljna prava, dakle da ću svoj maksimalni doprinos kako bi se to što bolje ispoštovalo. Hvala lijepa. E, sada je na redu gospođa Julie Watt e, iz Odbora za kulturu, a iz redova socijaldemokrata. Izvolite. E, Pozdravljam gospođu Gabriel, iznimno mi je drago da ste danas ovdje. Govorila bih e, o ljudskim pravima. Iznimno nas e, brine sve veći broj napada na medije i umjetničke slobode, a riječ je o temeljnim pravima koja su obuhvaćena poveljom o temeljnim ljudskim pravima. Na koji način kanite osigurati da novinari i umjetnici i dalje e, mogu raditi svoj posao bez političke obstrukcije? Osim toga, e, s obzirom na dezinformacije, e, koje ćete konkretne mjere poduzeti što se tiče e, digitalnog programa djelovanja? Izvolite. Najpša hvala na pitanjima, gospođo Ward. Ovo su pitanja od temeljnog značaja i govori se o, o akademskim slobodama, ali isto tako i o slobodama umjetničkim slobodama. Dakle, mislim da s razvojem novog digitalnog svijeta treba zastati i razmisliti o izazovima i razvoju kako bismo osmislili instrumente koji će bolje biti prilagođeni datoj situaciji. Dakle, imamo to ćemo napraviti sa umjetničkim slobodama, to evo već smo idućeg mjeseca predvidjeli konferenciju i mislim da bi bilo važno da malo po malo te ta temeljna načela do kojih nam je jako stalo da ih ponovno potvrdimo, ali uzmemo i nove stvari u obzir. Zatim, što se tiče fake newsa, govorite o nečemu do čega mi je jako stalo. Dakle, uvijek ću paziti i želim biti kristalno jasna. E, jako mi je stalo do e, slobode, prava na informacije, mogućnost i odgovornost i prava na pristup informaciji. Evo već postoji jedna inicijativa koju sam podržala, to je sigurni, inicijativa Sigurni internet za Europsku Kada vidimo plan djelovanja za digitalnu Europu, dvije inicijative od tri najuspješnije su inicijative koje, koje podržavam, a to su Kodvik i Safer Internet for EU. Dakle, najsigurnija kam... Evo, bila sam u desecima škola i vidi se da djeci treba pristup e, instrumentima. Nitko ne govori o tome da im se nametne, da vjeruju nešto, da čitaju nešto, ali naša odgovornost da im stavimo na raspolaganje instrumente kako bi oni temeljem toga mogli donositi odluke, jer e, e, kritično razmišljanje i je nešto od čega nam je jako stalo kako bi se mogli kasnije, mogla kasnije donositi upućene odluke i na tome ćemo nastaviti raditi. U budućem planu e, radit ćemo na medijskom opismenjavanju. Za mene je to od ključnog značaja za bor protiv dezinformacije. Pokrenuli smo Europski tjedan, a sada trebamo više toga raditi s mladima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Julie Watt, imate li dodatno pitanje? Da, hvala. E, proširila bih e, ovu raspravu i osvrnula se na treće zemlje i susjedne zemlje. E, to je sa europskom strategijom za međunarodne međukulturne odnose. E, mislim da je tu ostvaren značajan uspjeh e, što se tiče suradnje odbora za kulturu i odbora za vanjske poslove. Mislim da je to iznimno važno za naše odnose s trećim zemljama. Znam da ste vi zainteresirani za područje Balkana, a ondje postoje brojni izazovi u ovom trenutku. Na koji način e, bolje možemo iskoristiti strategiju na području kulture kako bismo unaprijedili međunarodne odnose. Izvolite. Kulturna diplomacija je pravo, pravi soft instrument, e, instrument blage politike koji kada vidimo e, na međunarodnim diplomatskim e, susretima da, da, da je to ono što moguće da ostanu mogu, otvorna vrata. Dakle, ne skrivam stvari, dakle, partneri Zapadnog Balkana su od velikog interesa za mene. Oni su dijelom Europe, a danas trebaju više nego ikada čuti našu podršku i to konkretno. To me tako bilo sa roamingom, na kojem sam radila u svom prethodnom e, mandatu kao povjerenica. A što se tiče kreativne Europe, e, moram reći, jedna osoba mi jako nedostaje, jer u Srbiji postoji nevjerojatno vrelo mladih, jako darovitih mladih e, i te zemlje su jako ugrožene upravo odljevom mozgova. Dakle, ako možemo uvjeriti mlade e, da ostanu u svojim zemljama, e, to vrijedi tamo napraviti i kreativna industrija i kultura je nešto od čega je jako stao u tom kraju svijeta i ako možemo, bilo bi dobro imati što bližu suradnju s njima. E, hvala lijepa. A sada ponovno prepuštam predsjedavanje kolegici e, Valean. E, zahvaljujem. Sada je na redu kolega Ademov iz Odbora za kulturu iz redova Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Moje pitanje odnosi se na e, jednake mogućnosti između istoka i zapada Europe kada govorimo o obzoru Europa i e, kreativnoj Europi. Govoreći o obzoru Europa, u mnogim zemljama postoji visok postotak odobranih projekata u Poljskoj, Češkoj, e, Rumunjskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i tako dalje. E, na koji ćete način promicati te programe diljem Europe kako bi postojalo e, jednako sudjelovanje i e, zapada i istoka? Predviđate li tehničku potporu? Kada govorimo o programu Kreativna Europa, u ovom trenutku postoje različiti povjerenici i glavne uprave koje su nadležne za te programe. Na koji ćete način koordinirati rad različitih E, glavnih uprava i kako ćete osigurati veću razinu učinkovitosti ovih programa? E, kako ćete osigurati dostatna sredstva, a kako biste e, promicali veći broj kreativnih inicijativa iz svih država članica. Zahvaljujem. Najpša hvala gospodine Ademov na pitanje. Što se tiče obzora Europa, mislim da je danas jasno prošla poruka o wideningu. Dakle, kao što rekoh, to više nije dovoljno, sada trebamo evo, imati 3% proračuna koji će tome biti posvećen. Ja bih doista željela potaknuti zemlje da sudjeluju u tome, jer kada vidimo udio sudjelovanja EU 13 e, zemalja u tome danas je 5,06%, e, ali želim reći da je prošle godine to bilo 4,8% što pokazuje da kada imamo više projekata kao što su bratimljenje za projekte stručnjaka koji mogu surađivati, kao što je e, teaming za centre izvršnosti, zatim katedre u e, području izvrsnosti kada istraživač omogućuje nekome iz svoje zajednice da ide dalje i to može dobro funkcionirati. Međutim, vi ukazujete na jedno jako važno pitanje. Naime, i kako je potrebno da e, zemlje iz 13 zemalja imaju više tehničke podrške. Dakle, moramo imati više tehničke podrške i mogućnosti. Ovdje spominjem nešto što dobro funkcionira i što ću podržavati, a to je Policy Support Facility. Dakle, to je instrument koji daje mogućnost da spomogne zemljama i to jako konkretno. Svaki put to može biti drugačije napravljeno. Može se pomoći konkretno jednoj zemlji, može se raditi s tom zemljom na suočavanju sa određenim konkretnim izazovom. Može se eksperimentirati ili može se raspolagati, e, može, možda postoje neke dobre prakse iz drugih zemalja. Tu isto tako i mehanizam e, podrške za strukturne reforme, tu je i TAX Dakle, danas postoji čitav niz instrumenata, no važno je upoznati svakoga s njima kako bi ih države mogle koristiti. Ja ću proslijediti tu poruku eh, o tom dijelu Europe 13 zemalja. Hvala lijepa. Gospodine Ademov, imate li dodatno pitanje? Molimo mikrofon. U svom resoru radit ćete i na inicijativi koja se tiče europskog e, prostora istraživanja i obrazovanja. U europskom obrazovnom prostoru važno je raditi na priznavanju diploma. Kako će to biti moguće, a da pritom e, ne budu postojale identične kvalifikacije? Hvala. Hvala lijepa. E, ciljevi koje želimo ostvariti na europskom prostoru obrazovanja e, želimo ih ostvariti do 25. Međutim, kao što ste i sami istaknuli, tu postoje određene ovlasti država članica, a to znači da moramo e, iskoristiti dodanu vrijednost i suradnju na razini Europske unije. Govoreći o europskom prostoru za obrazovanje, trebamo se osloniti na e, naša sveučilišta koja rade na inicijativi e, priznavanja kvalifikacija. Dakle, e, to trebamo ostvariti do 2025. godine. Međutim, tu postoji još nešto što bih željela spomenuti. Postoji tu i e, program za e, studente, e, studentske kartice koje će oni koristiti na razini Europske unije, a ne samo na nacionalnoj razini. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime gue zastupnica Michels. Hvala lijepa. E, osvrnula bih se na otvoreno pismo na novoizabranu e, predsjednicu. Bez kulture e, ne možemo zamisliti Ujedinjenu Europu. Vi sami govorite o kulturi koja je kao DNK utkana u Europsku uniju. Ne smatrate li da bi e, to područje kulture trebalo biti nešto što je navedeno i u nazivu vašeg resora, a ne samo u opisu radnog mjesta? E, osvrnula bih se i na e, temu autorskih prava kojom smo se bavili 2017. godine. Tu postoje brojna otvorena pitanja što se tiče iznimki u odnosu na autorska prava. Što planirate u odnosu na galerije, biblioteke, arhive? E, kako bi se osigurao pristup kulturnoj baštini i u tim domenama. Hvala. Gospođo Gabriel, izvolite. Hvala na pitanjima. Započet ću s direktivom autorskim pravima. Da, postojale su iznimke za e, svrhom istraživačkog rada, obrazovanja, knjižnice, e, kulturnu baštinu. To je jako lijepo u tekstu, ali sada bi bilo dobro da nastavimo s postupkom pobliže i vidjeti kakva će biti provedba toga svega. I u listopadu ćemo započeti novu e, raspravu s dionicima, odnosno konzultaciju s dionicima kako bismo se bavili tim pitanjima. Dakle, što se tiče teksta, e, jako je dobar e, i raduje me, no trebamo sada vidjeti kakva je provedba toga svega s državama članicama. Ja ću uložiti dodatni trud e, i obavijesti vas o obavijesti one koji će moći koristiti te, iznimke. Zatim spomenuta i kultura. Mislim da su sredine kulture, naši autori, stvaratelji mogli osjetiti koliko sam angažirana. E, dakle, moja moje mandatno pismo ne može istrpno pokrivati sva, sve nadležnosti, ali bila sam savršeno jasna kultura će za mene biti jedan od apsolutnih prioriteta moje agende. Jer danas, kao što ste rekli, kultura je mogućnost E, koja nam se pruža da radimo na inkluzivnijoj Europi, inovativnijoj Europi, jednostavno Europi koja će više uzeti u obzir raznovrsnost, raznolikost kako bismo kasnije došli do višestrukih mogućnosti, inovativnosti i ideja koje će nam pružiti mogućnost da se suočimo s novim svjetskim izazovima, ali i koje će nam omogućiti da preciznije e, odgovaramo na određen zahtjev. I zato sam bila savršeno jasna, ne radi samo o kulturnoj baštini. Ja ću raditi i koliko god mogu kako bi kultura što više bila pri vrhu prioriteta. Tko bi mogao zamisliti da ćemo da danas ne bismo imali e, prijestolnicu kulture, dakle to, to je, ko može zamisliti da, da nemamo prijestolnicu Europe danas, dakle to je nešto što to su jednom pitanju treba raditi. Hvala lijepa. Imate li dodatno pitanje? Da, unatoč tome smatram e, da je loše što e, kultura nije navedena u mandatu. E, konkretno bih se osvrnula na autorska prava i pitanja koja su povezana sa platformama za dijeljenje videa i tako dalje. E, smatrate li da je potrebno revidirati direktivu o elektroničkoj trgovini? Gospođo Gabriel, izvolite. Mogu biti jako kratka. Da, mislim da je danas potrebno prilagoditi pravila novim, novoj stvarnosti koju imamo nakon e, digitalne tranzicije. E, zahvaljujem. Na redu je zastupnik Hristov iz kluba ITRE u ime socijaldemokrata. Izvolite. Hvala lijepa. E, što se tiče provedbe sadašnjeg e, programa Obzor 2020. vidimo da postoji veliki jaz između starih i novih država članica kada govorimo o uspješnosti u provedbi projekata i stopi financiranja. E, riječ je o nečemu što je spomenuto već nekoliko puta. E, postoje vrlo zahtjevni e, postupci za e, aplikaciju E, tako da postoje velike razlike između novih i starih država članica s obzirom na iskustvo. Na koji ćete način osigurati veću uključivost i predviđate li određene mjere u svrhu e, potpore znanstveno-istraživačkim zajednicama u e, državama članicama s istoka Europe? E, hoćete li pokrenuti inicijativu kako bi se isto tako osiguralo smanjenje razlike u plaći između istoka i zapada Europe u e, znanstvenoj istraživačkoj zajednici? Hvala lijepa. E, vrlo kratko bih rekla da treba e, proširiti područje primjene i unaprijediti e, razinu učinkovitosti što se tiče e, korištenja sredstava u istraživanju. Ono što je ovdje važno je podnostavljenje procedura i sami ste to rekli. Točno je E, da je to jedan aspekt koji je relevantan u programu Obzor 2020. E, cilj pojednostavljenja je nešto čime ćemo se voditi u e, sljedećem programu Obzor 2020. Imaćemo tri stupa i postojeće logika Imat ćemo jasan opis mehanizama u sklopu istraživanja i inovacija, a cilj će biti pojednostavniti e, provedbu projekata i sudjelovanje u programima. E, što se tiče pojednostavljenja e, procedura, svi mi znamo što to znači kada postoji jedan tipizirani dokument što se tiče podnošenja projektnih prijedloga. Znamo da to znači da treba tražiti manje podataka od e, korisnika i treba osigurati da postoji veći broj projekata gdje će doći do isplate tijekom prve e, faze, iako se to eventualno ne temelji na stvarnim izdacima. A što se tiče plaća za e, znanstveno izdraživačke radnike, kada dobivaju plaću u sklopu projekata, njihova plaća temelji se na e, razini koja je predviđena u pojedinoj državi članici. Tu ne postoji mogućnost intervencije s naše strane. Međutim, Europska komisija pratit će kretanje plaća u ovom sektoru u Europi i onda ćemo utvrditi gdje postoje najveće razlike u plaćama, u uvjetima rada i onda ćemo istražiti mogućnosti da dođemo do rješenja. Jer kao što znate, države članice su te koje su nadležne za ovaj sektor. Gospodine Hristov, imate li potpitanje? Molimo vrlo kratko. Možete li spomenuti neke konkretne mjere kojima ćete pružiti potporu e, razvoju europskih znanstveno-istraživačkih radnika kako ne bi dolazilo do odljeva mozgova. Mi nemamo dovoljno e, sredstava i ne možemo ih zadržati, a mi ne želimo da napuštaju vlastitu zemlju ili da napuštaju Europsku uniju i recimo odlaze u SAD ili u druge zemlje. E, kanite li pokrenuti neke inicijative? Mi imamo jako puno studenata koji studiraju u inozemstvu. Na koncu će doći do obrazovnih getoa u određenim e, dijelovima ovog kontinenta. Hvala na pitanju. E, naš je osigurati praćenje situacije i vidjeti e, što će se događati sa e, Maris Klodovska Curie e, stipendijom. Vidimo da postoji vrlo često korisnici stipendija koji koriste te mogućnosti i potom se vraćaju u vlastitu zemlju. Mislim da se ne radi uvijek samo o plaći. Smatramo da bi bilo dobro da postoji neki program koji će omogućiti E, stručnjacima da se vrate u vlastitu zemlju nakon što su radili u inozemstvu. Međutim, jako je važno pratiti situaciju jer postoje razlike koje se ne temelje samo na plaći, postoje razlike u uvjetima rada, u proceduri, u mogućnostima za e, napredovanje. Svi mi govorimo o transparentnosti, tako da je iznimno važno voditi računa o plaći, suradnji, transparentnosti i do 24. E, želimo e, uvesti sve učilišta koja će se time baviti. A sada iz redova zelenih zastupnik Franci iz odbora za kulturu u vrijeme e, kada e, je sve prisutni rasizam, ksenofobija, e, koji su vaši prijedlozi? Kako se boriti protiv ovih pojava? Erasmus Plus je važan instrument za međukulturni dijalog i promicanje europskog modela ujedinjeni u različitosti. Budući da ste predani ideji bespovratnih e, sredstava i određenih e, mjera. E, koje ćete instrumente pokrenuti kako bi Erasmus Plus bio uključiviji? Podsjećam, obrazovanje još uvijek nije dostupno svima. E, ne postoji e, svugdje jednakost. U Njemačkoj 18% Roma je nepismeno, u Rumunjskoj je čak više od 40%. Riječ je o osobama koje nemaju pristup obrazovanju. Od samog početka nemaju izglede za budućnost. Zahvaljujem. E, gospođa Gabriel je sada na redu. Izvolite. Ne hvala na pitanjima. Kako se boriti protiv radikalizacije? Kako spriječiti da se veći broj mladih nađe u takvom položaju? Mislim da imamo prvenstveno dva instrumenta na raspolaganju. Naravno da je program Erasmus dobar program za rad e, na tome. Pa i sada. Imamo takve programe koji omogućavaju mladima da radikalizacija da ne završe u radikali da ne budu radikalizirani. Ono što tražim sada je da se napravi inventar svih projekata koji postoje u državama članicama i da se dođe do zaključaka, da se vidi što funkcionira, što ne funkcionira. Jer kad počnem čitati o tisućama projekata Erasmusa, svaki od tih projekata je jedinstven i moramo se postarati da izvučemo neke lekcije koje će moći biti koje ćemo moći koristiti u drugim situacijama. Zatim, radikalizacija nije samo u fizičkom pipljivom svijetu, već i online. I to me brine i zato sam podržala kampanju Sigurni internet za Europsku uniju i zato sam se angažirala i u planu za digitalno obrazovanje i e, bavila sam se pitanjem kako mladi koriste internet i kako su i njihovi podaci iskorišteni kako bi se saznalo za radikalizaciju ili išlo u drugom smjeru kada se govori o zdravom načinu života. Jer svako od nas je vidio da kada pročita neki članak na, o nekoj temi, na nekoj od e, društvenih mreža, kao slučajem počne dobivati brojne članke slične prirode, a kada se radi, e, a ponekad se tu može raditi u situacijama koje nisu jako prijatne za mlade. Dakle, Erasmus, inkluzivnost, to je prva stvar. Kao što rekao, želim da se otvorimo, da budemo otvoreni za škole. U buduće ćemo insistirati kako bismo više djelovali s njima. ali treba vidjeti i šta sa svom tom djecom koja ne idu u školu. Kada znamo da svako peto dijete je iz defavorizirane sredine, dakle nije u školi. Dakle, program Erasmus treba raditi na neformalnim načinima rada i suradnje s malim organizacijama, raditi na drugačijim projektima po prvi put. Hvala. Imate li dodatno pitanje? moramo biti proaktivni na europskoj razini. Što vi mislite o obrazovnom fondu EU-a koji financira ljude koji su žrtve diskriminacije ili rasizma te anticiganizma. Biste li podržali takav fond? djeca kad zbog anticiganizma nisu integrirana u redovno školovanje, ne zbog toga što to sama ne bi željela. Gospođa Gabriel, izvolite. Pa evo kada vidimo naziv, to lijepo zvuči, to je baš izazovno zvuči. No, mislim da sam pred vama pokazala da prije nego što idemo dalje, potrebno je dati si vremena i vidjeti čime raspolažemo dakle prije nego što vidimo što raditi s tim novim fondom, trebamo vidjeti što smo do sad napravili sa raspoloženim sredstvima u okviru postojećih fondova, jer tu se radi o milijardama. I tu ću se postarati da vidim kako novci koji su na raspolaganju, koji su bili na raspolaganju, kako su utrošena, kako bismo onda vidjeli koje su mogućnosti da se promjene određena pravila i da inkluzivnost postane središnji aspekt tih programa i da damo više prostora onome što smo rekli na početku. Dakle, izađimo iz kalupa, ne razmišljamo u zacrtanim okvirima. Dakle, trebamo ostvariti i na taj način ćemo ostvariti rezultate kako bismo se nosili sa određenim izazovima. Hvala lijepa. Zastupnica Joveva iz Odbora za kulturu. Hvala. Dobro večer, dobro došli. Nastavit ću na bugarskom, odnosno na svom materinskom jeziku. Vi ste u svojim pisanim odgovorima rekli da želite podržati države članice u boljem koordiniranju e, trokuta znanja Jednako tako želite financirati znanstvenike kako bi se bolje nosili s izazovima s kojima se suočavaju. Na koji način ćete podržati države članice i konkretno na koji način ćete osigurati vezu između trokuta znanja s jedne strane i nužne infrastrukture s druge. Najviše hvala. Pa čim govorimo o trokutu znanja Naravno mislim na Europski institut za inovaciju i tehnologiju. Kao što rekoh, htio bih više da radimo na različitim zajednicama inovativnosti i komunikacije, vidimo što su napravili. Što se tiče država članica, evo, dvije konkretne stvari koje možemo s njima napraviti. Kao što rekoh, sada postoji mehanizam poput Policy Sport Facility i vidim da su sve države članice koristile taj instrument, što znači da je u svim državama članicama da su napravljene analize i precizne preporuke. I kada govorimo o E, analizama, dakle o peer review, države članice moraju podnijeti izvješća kroz dvije godine i onda trebamo vidjeti kakve su napravljene do sada analize njihovih e, sustava, istraživanja, inovativnosti i koje su preporuke date. Onda, kada to sve vidimo, zajedno s državama članicama možemo dodatno raspravljati o mogućnostima im se nude posredstvom programa Obzor 2020 i naknadno Obzor Europa, ali treba i dalje raditi e, s u sinergiji s drugim europskim fondovima. Dakle, evo, ponovo se vraćamo na to pitanje koliko je važno za države članice da raspolažu sa dubinskim spoznajama onome što postoji. Dakle, od Europskog fonda za regionalni razvoj pa sve do Europskog socijalnog fonda i InvestEU e, trebaju znati koje su sve mogućnosti pred njima. Dakle, ja ću dati veliku, e, veliki značaj tim preporukama i koje se tiču konkretnih mjera i vidimo dakle preporuke koje ćemo im dati i koje su dali stručnjaci treba se postaviti da to budu preporuke koje se doista mogu ostvariti. Dakle, eto, ako bih trebala, ako trebam e, birati, ja bih pratila te dvije, na primjer, e, ideje. Dodatno pitanje, izvolite. Hvala. Na koji način ćete provesti tu vezu između obrazovanja, istraživanja i inovacija te drugih politika EU-a u prijelazu na pravedno društvo koje je klimatski neutralno? pa već imam ogroman izazov pred sobom. Dakle, obrazovanje, istraživanje i inovacije su zajedno. Ovaj portfelj, dakle, to nije nikad bilo tako i ovaj portfelj je prava prilika da vidimo kako revitalizirati, oživjeti europski istraživački prostor i već možemo razgovarati i razmišljati o sinergijama koje se mogu napraviti sa e, obrazovanjem. To neće biti jednostavno, naravno. Evo kad vidimo kako je organiziran naš e, rad u komisiji, vidi se automatski da treba uložiti veliki e, napor. Naravno da bih ja htjela da imamo na kraju europsku strategiju za znanje koja će uključiti trokut znanja, no e, prije toga moramo se baciti na posao i puno raditi na tome. Zatim, kao što rekao, s programom Obzor 2020 imat ćemo mogućnost da stvarno se pobrinemo da e, istraživanje bude u službi istraživanja i istraživanje u službi inovacije. Već sam govorila o inovaciji, ali sam govorila o... E, evo, trebamo govoriti o Pathfinder. Dakle, to je način da se otkrije neka tehnologija koja će postati disruptivna tehnologija koja će moći biti stavljena na tržište. Evo, to je konkretan primjer. Hvala lijepa. Posljednje pitanje, zastupnica Karvaljo, od koordinatorica iz odbora ITRE. Hvala, gospođo predsjednice i kandidatkinjo za povjerenicu. Ja bih željela govoriti o temi vodeće uloge u industriji. Najprije ću nešto reći, a nakon toga slijedi pitanje. Što se tiče tehnološkog razvoja znanosti i inovacija, bez toga je teško postići klimatske ciljeve i istovremeno udariti snažan temelj za industrijski razvoj u Europi. Svaka strategija mora se oslanjati na inovacije i obrazovanje i znanost te ulaganje u različite sektore poput e, svemira, prehrambenog sektora, kemikalije i kreativne industrije. Slijedi pitanje koje konkretne prijedloge u svojoj politici i u obzoru Europa predviđate kao nešto što će doprinijeti snažnoj industrijskoj bazi u Europi. Na koji način vidite ulogu Europskog vijeća za inovacije? Hvala na pitanjima. Pa, evo, rekli smo da ta sposobnost Europe da bude lider temelji se na našoj industriji. Danas, ukoliko doista želimo očuvati svoj položaj e, industrijske sile, moramo ulagati, ali nada se moramo ulagati na strateški način tamo gdje ćemo moći ostvariti dodanu vrijednost europskog pristupa. Čim se bavimo pitanjem industrije, moram odmah pojasniti da se tu radi o stvarima koje su u izravnoj vezi sa kandidatkinjom e, za komisiju Gular i e, izvrsnom podpredsjednicom Vestager, jer moramo imati novu europsku stratešku industriju. Ono što bi za mene bilo važno jeste da svi shvate da bez istraživanja i inovacija nećemo stvarno uspjeti ulagati na inteligentan, na pametan način i transnacionalna suradnja i naši aduti moraju biti uzeti u obzir i to na novoj, jednoj novoj razini. Vi ste s pravom rekli koliko cilj e, borbe protiv klimatskih promjena i za industrijsko liderstvo jesu prioriteti. Ja ću se postaviti da projekti na kojima smo već započeli raditi u okviru obzora 2020 mognu u okviru projekta Obzor Europa ponuditi dodanu vrijednost, novosti ali koji će nas nada sve primaknuti tim velikim socijalnim izazovima koji su digitalna tranzicija i industrializacija i klimatska tranzicija. Mislim ovdje na sve projekte koji su povezani s dušik i na projekte koji su u okviru Fed Flagshipa, jer moramo u <laughs> nekom trenutku izvući nešto iz svih tih ulaganja i dakle bit ću jako obazriva da u sljedećoj e, e, industrijskoj strategiji posredstvom istraživanja inovacija Europa pametno ulaže. Europa računa na svoje adute, ali Europa ne okljeva i želi biti na čelu budućeg inovativnog vala. Hvala lijepo. Dodatno pitanje. Mi podržavamo ambiciozan i jednostavan obzor Europa. No, postoji još nešto što nedostaje da bi obzor 2020 i obzor Europa bili bolji. Zanima me što mislite o boljem povezivanju istraživanja sa svim sastavnicama obzora 2020. U obzoru Europa moramo misliti na primjenjivanju rezultata istraživanja. Moramo razmišljati o javnim i privatnim partnerstvima. Vi ste govorili o e, zelenom nebu i ostalim inicijativama, ali na koji način mislite da treba povezati različite programe sa obzorom Europa? Da, s pravom govorite o tom izazovu. Evo, postoje mogućnosti. Dakle, prvi stup obzor Europa posvećen je e, izvrsnosti u znanosti. I tu nije samo Europsko vijeće za istraživanje, već tu su i e, projekti Marie Sklodovska-Curie. Zašto oni ne bi bili u različitim misijama stupa 2? Zašto ne bi bili i u okviru rada, Međunarodne organizacije rada, jer oni rade na senzibilizaciji većeg broja ljudi, stvaranje ekosustava. Dakle, kakav, o kakvom ekosustavu možemo govoriti bez istraživača? Dakle, tu možemo doista pomoći istraživačkoj zajednici i kada vidimo o istraživanju i za borbu protiv e, karcinoma i za bor protiv klimatskih promjena i za klimatsku tranziciju. Pa za sve to trebamo blisko surađivati sa, zajednicom, istraživa, sa istraživačkom zajednicom kako bi i oni bili proaktivniji, kako bi sudjelovali u tome svemu. Eto, zato sam to preuzela na sebe kao angažman. Htjela bih da kada komisija objavi komunikaciju o europskom istraživačkom prostoru u drugom semestru iduće godine, htjela bih da u toj komunikaciji, u tom tekstu se osjeti e, takve inicijative, ali da se damo vremena da eh, ih napravimo kako treba. Hvala lijepa. Time smo zaključili dio s pitanjima. Hvala vam na 25 vrlo zanimljivih pitanja i na zanimljivim odgovorima. Gospođo Gabriel, ispričavam se što sam kad kada morala upozoravati na vrijeme. Znam da je bilo zanimljivo, ali sada imate priliku održati izlaganje u trajanju do pet minuta na samom kraju saslušanja. Možete sada govoriti o nekim idejama o kojima možda niste mogli više reći tijekom saslušanja. Dakle, pet minuta. Izvolite. Hvala predsjednice, dame i gospodo zastupnici, dopustite najprije da vam zahvalim na ovoj razmjeni gledišta koja mi je omogućila da vidim koja su vaša očekivanja, senzibiliteti. Omogućilo mi je da započnem i dijalog za koji se nadam ukoliko mi date svoje povjerenje. Nadam se da će to biti samo prva etapa dugog partnerstva. I jako mi je drago što je to započelo sa iskrenošću i otvorenosti Primjećujem da čitav niz tema se stalno vraća, a prva poruka jeste da doista treba dobro objasniti da e, portfelj inovativnost, mladi, to je istraživanje, to je sport, to je omladina, to je znanost i tako da. Imam i drugih važnih tema, e, widening, e, misije, puno je toga. Ono što bih ja doista htjela i reći je da nemamo vremena za gubljenje. I budite sigurni da ću sve ovo obraditi sukladno, svemu pristupiti sukladno preuzetim obvezama. No želim još jednom to istaknuti ovdje. Došlo je vrijeme da si damo vremena da odredimo orijentire. To je doista moja najveća želja to treba napraviti kako bismo mogli imati ulaganja koja će najbolje ciljati potrebe naših sugrađana i poduzeća i koja će najbolje odgovoriti na svjetske izazove. Sada se obraćam onima koji su s mojim uvodnim izlaganjem zapitala da li izazovi koje sam navela odgovaraju onome kako bi oni postavili, odredili prioritete. Moj odgovor je jasan, ne. I zato želim reći da sa pro, ambicioznim proračunom e, kulturna raznolikost i kreativna industrija, e, partnerstvo, mladi, kvalitetno obrazovanje regije, sport, zajedno s inovativnim poduzećima, malim srednjim poduzećima uspjećemo afirmirati svoj, svoju čelnu poziciju, a ja bih sad e, zamijenila famozni triptih Žaka Delora, Imaćemo solidarnost, suradnju, konkurentnost. Dopustite mi da na kraj zaključim na bugarskom. Dopustite da završim s nečim doista posebnim u što doista vjerujem. Dakle, to je bugarska himna kulture i obrazovanja koja je posvećena svetom Čirilu metodiju. Riječi tog teksta napisane su prije 127 godina u gradu Ruse koje napisao učitelj francuskog Stojan Mihajlovski. Devet godina kasnije profesor glazbenog e, obrazovanja ponudio je melodiju i nadahnuo ga je jedan od đaka koji je čitao tu pjesmu i evo 50 godina kasnije imamo himnu i svo to vrijeme ova himna znanosti i znanja može se čuti u svakoj školi. Poziva se na budućnost pismenosti, znanost je sunčana svjetlost koja dira u našu dušu. Dakle, znanje je moć. Hvala. Gabriel. Hvala odborima. Bilo je jako zanimljivo i bio je ovo jedan maraton koji je trajao dosta dugo, a opet bili smo učinkoviti i otvorili mnogobrojne teme. Prošli smo kroz sve dijelove portfelja Hvala vam još jednom svima na uloženom trudu. Hvala gospođi Ferhajn na supredsjedanju i na svemu što ste učinili. A sada vam dajem riječ za posljednje napomene. Ja, Hvala lijepa. U potpunosti se slažem s onim što ste rekli. E, zahvaljujem članovima odbora na postavljenim pitanjima, a isto tako zahvaljujem gospođi Gabriel na detaljnim odgovorima. Kao što smo i očekivali, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava jer je riječ o vrlo raznorodnom portfelju. E, Zahvaljujem tajništvu odbora ITRE i odbora KULT na odličnoj organizaciji i isto tako zahvaljujem na sjajnoj suradnji. Kao što znate, naš je sljedeći zadatak da ono što smo danas čuli zajednički vrednujemo. A time ćemo se baviti sutra, utorak 1. listopada u e, 9 u dvorani ASP 3G2. Dakle, sutra ujutro u 9 u dvorani ASP 3G2 e, biće sastanak koordinatora obaju odbora e, kako bi e, dovršili proceduru. Hvala lijepa svima. Zahvaljujem još jednom gospođi Mariji Gabriel. S nestrpljenjem iščekujem sutrašnju evaluaciju. Hvala vam lijepa.